Dobili smo zahtjev jedan od većih klubova zastupnika. Ja sam provjerio sa PPA-om i liberalima. Da li se slažu s time? Oni se slažu s odgodom, tako da bih sve obavijestio o toj odgodi. Znam da se tražila odgoda svih dosjeja, ne samo dređenog dijela i zbog toga smo donijeli odluku koju jesmo. Gospodine Alkadraovi. Biću kratak. Pa evo, mene su i sami molili da moju temu tu pomaknemo, odgodimo. U jednom klubu zastupnika su imali dojam da nam treba više vremena kako bi te kompromise koji su ovdje počinjeni dobro provjerili, A to vrijedi za sve kompromise. Mi naravno znamo da je, su senzibiliteti i osjetljivost u političkom dijelu naravno jači ali i kod tehničkih stvari moramo otvoreno kazati su počinjeni mnogi kompromisi koji se moraju dobro, precizno, točno provjeriti. Mislim da je prošlog tjedna pao prijedlog i činilo se da velika većina jedna stoji iza njega. Pa smo se mi pripremili za eventualno glasanje, ali onda smo obustavili te pripreme. I za, sada nismo u stanju glasati. Prema tome, ako dođe do nekakvog glasanja, mi bismo morali glasati protiv prijedloga kompromisa. To bi bilo prilično nezgodno jer to bi čitav e, rad naših izvjestitelja, pogotovo kolege Kramera, poništilo. Prema tome, moje prijedlog, i nadam se da se kolege s tim slažu, moj prijedlog bi bio da si uzmemo malo vremena, nekoliko tjedana vremena, da pače, i da svi onda potpuno opušteno nastavimo svoj rad i 17. prosinca glasujemo a onda bismo mi kao parlament i odbor za promet mogli donijeti odluku o tome da li ćemo i da li možemo uopće pregovarati o tehničkim e, detaljima i glavnim stupovima nositeljima čitavog našeg posla. Tu bismo mogli eventualno da napredovati, ali mislim da ne bismo sad jer nismo spremni za eventualno glasovanje. Gospodine Ken, želite uzeti riječ ili ste govorili umjesto gospodina Groša? Zeleni zahtjevaju glasanje o dnevnom redu, dakle dotle smo došli, situaciju sam objasnio, gospodin Alkadrao je zatražio odgodu glasanja, gospodine Groš izvolite. ako to odgodimo, da znači da sve odgađamo. I što ako se u prosincu nađemo u istoj situaciji? Dakle, sutra ću vas morati obavijestiti o tome koji je stav pučena o odgodi. No, za, do sada su oni bili za to da se ovaj paket zadrži kakav trenutno jest. Možda ćemo promijeniti svoje stajalište što se tiče prosinca, ali kako bi to sve bilo demokratski, ja ću pitati sve svoje kolege da vidim koje je naše stajalište. Hvala vam. Nadam se da ćemo do prosinca moći glasati već o svim izvješćima. Dakle, dobit ćemo ta dodatna tri tjedna za razriješiti situaciju. Radi se o vašem izvješću i onom gospodina Elka Drauja. Gospodin Rike. htio bih izraziti osobno mišljenje. E, to jest da je paket za sve i da ga ne treba dijeliti. Ima interakcija između tehničkog i političkog aspekta. E, sve je to razumno na zakonodavnom planu. Bez obzira na to e, rezultat kompromisa. Mislim da je e, razumna pozicija E, podijeliti glasove ili glasanje to nije poželjno mislim da je paket jedinstven ne možete ga dijeliti mislim da je to potpuno nemoguće bez obzira na datum moramo glasovati u paketu hvala eh, Zahvaljujem. Dakle, ukoliko se slažete s dnevnim redom, moja ideja je bila da se glasa o željezničkom paketu 17. ujutro i da se još uvijek može proći popodne izviše gospodine debake o pravima putnika. Znam da će to biti naporan dan, prepun glasanja, no život je jednostavno takav. To bi dakle bio moj prijedlog, barem trenutno. Gospodine Kramer, izvolite na brzinu. Dakle, prvo, Imamo više od četiri tisuće prijedloga za amandmane. I sad pretpostavimo da glasujemo. Nemojte zaboraviti da smo se mi zadnjih dana strašno trudili da završimo i uredimo taj tehnički dio. Evo vidiš Brani, jutro smo još pa znaš dobro još definitivno dogovorili i, mislim drugi nisu tako daleko došli. Prema tome načelno kazano tehnički dio i ovaj drugi su po meni spremni. Tehnički uopće nije problematičan, također smatram ja. Ovaj drugi politički taj više, taj je A zašto mene niste involvirali? Pa mi smo pet klubova zastupnika, a ne tri. A šta sam ja nakon vaše odluke dobio svašta od mailova i to i od političkih skupina tu razno raznih. Ne, to se uopće čovjek, niko se ne slaže, ja zato ne mogu razumjeti zašto vi takvu odluku dones, donosite. Šta ako 17. opet ne budete pripremni? Šta ako vijeće bude u ovom svojem zakonodavnom mandatu samo tehnički dio dovršio i ništa drugo? Onda se neće ništa izmijeniti, sve će ostati kako je bilo dosad. Zašto ne bismo barem zašto ne bismo, evo, barem tehnički dio dovršili, jer to je užas silno važno za budućnost željezničkog sektora. Za ovo drugo znamo da ima problema. I opće je problema da ćemo dobiti da se glasuje o tome. Međutim, dogmatično to sve povezati, to će uništiti cijeli nas rad, naš rad, a mi nemamo vremena jer imamo nove izbore pred vratima i onda je gotovo ovaj parlament u ovom sastavu. Prema tome ja se ne slažem sa čitavim tim procederom i tim postupanjem, dakle, i želim jednu odluku. Ako se 17. prosinca ne bude sve razjasnilo, ponovno nećemo glasati iako je ovo drugo jasno, vijeće stalno vrši pritisak i želi da se odlučimo, ba, da nosimo odluku barem u trećem stupu tehničkom dijelu. Ja to ne razumijem. Gospodin Vandalan. Evo, mi možemo diskutirati o dnevnom redu sada. Neke se klubovi zastupnika pitaju i pitani su i oni su se izjasnili da bi željeli promijeniti dnevni red, jer mi smo jedan demokratski gremi i ja podupirem apsolutno prijedlog kolege Kramera zahtjev da se glasa o promjenama dnevnog reda. I ne može sad to nekoliko klubova zastupnika u nekim razgovorima koji nisu čak ni službenog karaktera to govoriti nego želimo formalno postupati. Prema tome podupirem zahtjev kolege Kramera. Gospodin Vandala nikad nije dovedeno pitanje da ako klub zatraži glasovanje da se to glasovanje prevede. Dakle, to nije pitanje, u svakom slučaju će se glasati. Samo da objasnim, prošli tjedan je pred mene postavljen zahtjev kluba zastupnika da se odgodi glasanje o cjelokupnom željezničkom paketu. Nakon toga ja sam se konsultirao sa SED-om, sa EPP-om i oni su se između sebe također dogovorili i dogovorili se oko odgode glasanja. Očito, zatekao sam se u problemu i ukoliko su tri najveće kluba zastupnika odlučila tražiti odgodu, odlučio sam da bismo trebali obavijesti u tome druge klubove. Dakle, ja sam to i učinio i u svakom slučaju čini mi se da je pomalo ludo da čekamo skroz do danas da se otkaže sve skupa sa ljudima koji su možda iz daleka došli kako bi pratili glasanje i tako dalje. Dakle, iz tog razloga sam donio odluku koju sam donio. U svakom slučaju to je na moju odgovornost. Dobili smo zahtjev gospodina Gramera da ne odobrimo dnevni red. Tako da prije svega vas moram zamoliti da glasamo o tome usvajamo li dnevni red. Ako se složimo sa odgodom glasanja, glasate za usvajanje dnevnog reda. Ako se ne slažete, drugim riječima, ako ste dijelite mišljenje gospodina Kramera, glasate protiv usvajanja trenutnog dnevnog reda. Je li svima to jasno? Tko je za usvajanje nacrta dnevnog reda kakav je raspodijeljen? Dignite ruku. Tko je protiv? 10 naspram 4 za usvajanje dnevnog reda ako i drugi put, naime sljedećeg puta 17. prosinca sve bude isto ovako, znači li to da će se sve onda odgoditi ili ćemo barem 17. tehnički stup dovršiti? Ne, ne, ja želim da mi se kaže da li je to tako. Michael. Eh, Michael, mislim da ćemo biti spremni potpuno glasanje provesti 17. prosinca, a ako ne, ja kao predsjedatelj ću inzistirati na tome da se to podijeli, da se glasa samo onim izvješćima koja su spremna. I ne možemo okolišati potpuno si u pravu. Ja sam vršio pritisak da sve bude spremno za danas, sutra, jesam, pravu si. Ali to nije bila moja osobna odluka, da se ovo odgodi. Slušao sam i gospodina Groša što se tiče EPP-a i da vidimo što će oni misliti o glasanju 17. U svakom slučaju nemam kristalnu kuglu pa ne mogu reći što će odlučiti, ali jasno sam svima rekao i nadam se da je troje koordinatora da će se s time složiti, da sam jasno rekao da moramo glasati 17. prosinca. I to je to. Sljedeće je usvajanje zapisnika. Da li se svi slažemo? Da. Zatim moram službeno najaviti objavu stavu vijeća o tahografu. Stav vijeća smo čuli na plenarnoj 21.11. prema članku 62.3 poslovnika i prema tome stav vijeća se mora unijeti kao prva točka dnevnog reda nadležnog odbora nakon tog zasjedanja. Nacrt preporuke gospođe Tikao će se raspravljati sutra popodne i sve bih podsjetio da tekstove koje vijeće usvaja zapravo odražavaju sporazum između izvjestitelja, izvjestitelja u sjeni i vijeća. Također obavještavam zastupnike da je rok za podnošenje amandmana četvrtak 28.11. u podne kako bi se glasati moglo 17. prosinca kao što smo sada dogovorili i na plenarno će se glasati u siječnju. Dakle, to je službena obavijest. I sljedeća točka dnevnog reda je razmjena mišljenja s našim koordinatorima za transeuropski transportni paket. Počinjemo popodne, ispričavam se koordinatorima ako, moram, ako ću morati otići jer imam posjetitelje, preuzet će predsjedanje moj zamjenik. Ali za početak ovo su dakle godišnja izvješća koja smo dobili od koordinatora. Pet Cox je prvi na redu, ako se ne varam. Dakle, to je prioritetni projekt broj 1. Pet, izvoli. Zahvaljujem predsjedatelju kolege, za što mogu biti danas s vama ovdje, a ovime završava se moj prvi mandat kao koordinatora koji je započeo 2010. Završava ove godine produženje do kraja godine, a tehnički ovime završava i prioritetni projekt broj 1 koji je prema novim smjernicama TNT, unutar instrumenta za povezivanje Europe, postao dio mrežnog koridora broj 5, dakle mreža Mediteran-Skandinavija. Za početak sam se odlučio najprije sredotočiti na financije. Što se toga tiče, dobro smo napredovali. 18. travnja 2011. projekt tunela Brenner je došao do točke bez povratka i tada smo dogovorili da se poduzeće koje je nadležno za izvođenje radova, s njima se isklopljen sporazum o troškovima, o raspodjeli troškova između Austrije i Italije. Austrija je 2013-2018 se obvezala na preko 18 milijardi eura, a još jedan dio financiranja dolazi od Italije. 297 miliona do kraja 2015. i dodatnih 138 miliona koji će biti na raspolaganju, ako još nisu stavljeni na raspolaganje društvu zbog nekih Mm, prepora unutar Italije, no novac će biti stavljen na raspolaganje. Što se tiče financija, nažalost, još moram reći kao što znate određenom broju država članica, što svakako uključuje Austriju i najvjerojatnije Italiju, zbog mjera štednje Takva se politika štednje nastavlja i može se očekivati da će doći do daljnjih troškova za smanjenje javnih rashoda, što će možda imati, možda neće imati utjecaj na sredstva za ovaj projekt, isto tako za poštivanje vremenskih rokova. Fizički, dokle smo došli? Sve skupa očekujemo da se kopanje tunela Brenner da smo 200 km do sada prokopali. Istražni pristupni tuneli su tu također uključeni E, ukupno 14% ukupne dužine je dakle prokopano od tih 200 km, 28 km točnije, od toga 2 e, km glavnih prometnih cijevi, to staljanske strane u takozvanom perijadranskom naboru, koja je jedna rasjedna linija između Europe i Afrike, gdje je zapravo najtvrđi materijal koji je potrebno prokopati sve skupa dosta dobro napreduje, ali eto još nije u potpunosti završeno. Tako da zahvaljujem doprinosu tijelima vlasti iz Italije i iz Austrije, osobito uzavši u obzir mjere štednje. A nadzorni odbor izvođača je u lipnju se obvezao da će ukupno jednu milijardu eura javnih ugovora preuzeti. Dakle, to je značajan napredak o kojem vas je potrebno izvijestiti. Sljedeće pitanje je što je sa sjevernim i južnim pristupnim rutama. Sa juga smo također znatno napredovali i to će biti zapravo najteža dionica južno od Brennera, od TC do Ponte Gardene. I što se toga tiče, prelazimo u konačnu fazu planiranja, što zapravo predstavlja znatan napredak i očekuje se početak gradnje 2016. ili 2017. što bi zapravo bilo na vrijeme za poštivanje svih rokova za ovaj složen južni pristupni put. Prosincu prošle godine što se tiče sjeverne rute 34 km tunela je otvoreno u Austriji i to je vrlo značajan austrijski doprinos cjelokupnoj ruti. Sada je još ostalo pozabaviti se rutom južno od Minhena do Kiferseldena. To je tek u vrlo ranoj fazi. Prošle godine smo u Lipnji imali među jedan međuministarski sporazum između Njemačke i Austrije i za počeli su rani radovi, odnosno trebali bi započeti prvi radovi, a Europska unija pruža 3,4 milijarde eura, dakle 50% sufinanciranja upravo za ove radove e, prema jednom natječaju od nedavne TNT-a. Ali posao tek treba započeti, ovo je tek vrlo rana faza i 10.12. se sastajem sa ministrom Hermanom, novim ministrom transporta u Bavarskoj i kada se u Berlinu također sastavi nova vlada, sastićemo se i s novim ministrom. Što se tiče pridruženih mjera, tu se zapravo radi o cijelom pitanju što radimo sa razvojem struktura politika, bez obzira da se radi o trošarinama za gorivo, o naknadi za korištenje prometnih ruta, dakle sve ono što paralelno moramo razvijati i uz novu infrastrukturu. Ja mislim da arhitektura te nove politike će biti vrlo složena, teško će biti doći do nje, zapravo će biti kompliciranije nego samo fizičko kopanje tunela. I jedna dobra stvar o kojoj vas mogu izvijestiti po prvi puta je da je 25.9. ove godine transportni protokol Alpske konvencije stupio na snagu. To je jedna inicijativa inicijativa koju sam ja preuzela kao koordinator e, u suradnji sa talijanskom upravom nakon e, Bosijeve vlade uspjeli smo to progurati u Italiji, a početkom ove godine smo upotrijebili irsko predsjedništvo kako bi Europska unija ratificirala ovu konvenciju koja je sada stupila na snagu. Što to znači? To znači da, sva, da svi koriste više manje isti komplet načela što se tiče alpskog područja, i ne bih želio pretjerati u tome e, čemu se ovdje radi, ali u određivanju politika vrlo je teško na istu razinu dovesti sve regije. I ovdje se to pokušava postići, nadam se da će nam biti o koristi. Što se tiče budućnosti, novi koridor će imati e, Feman Belt, dakle pojas Feman između Danske i Njemačke koji će biti jedno usko grlo uz tunel Brenner, to će biti jedan od glavnih e, elemenata koridora broj 5. Što se tiče modela novog upravljanja, imat ćemo koordinatore, imat ćemo jednu studiju koju će financirati Europska unija i radni plan koji će iz toga proizaći, te nekoliko sastanka e, foruma koji će se baviti tim novim koridorom i koji će početi funkcionirati sljedeće godine ukupno govoreći za TNT, za nadolazeće financijsko razdoblje imamo veći proračun nego prije, 11,5 milijardi euro, eura od 26 milijardi je dodijeljeno, a 14,5 milijardi je još ostalo na raspolaganju. Ovo su impresivni iznosi, no uzivši obzir ambicioznost ovih planova, to je zapravo skromno kad se raspodijeli na sve države članice, na sve oblike prevoza i na toliki broj godina za koje je na raspolaganju. Dakle, svakako će trebati pristupiti nekom inovativnom financiranju i prikupljanju sredstava van europskih sredstava i to u znatnoj mjeri. Konačno, što se tiče politike, pozabavio bih se pitanjem komunikacije. I ja to naglašavam svake godine. E, hidrološke studije, inženjerske studije, preučavanje tla, financijski plan i tako dalje. To je sve provedeno vrlo dobro, ali komunikacije ne mogu ostati po strani. Prošle godine sam dakle također rekao sa projektom Stuttgart da oni koji su bili prvotni zagovornici su ili politički ili fizički bili uklonjeni, odnosno nestali su dok se doista završio taj projekt Stuttgart. I moramo naučiti neke lekcije iz tih dugoročnih projekata i koja je važnost komunikacije. Tako da se zapravo ti projekti ne vežu uz konkretne osobe, nego da se na njima radi na razini zajednice. Za kraj zahvalio bih predsjedatelju odboru na vašem angažmanu, suradnji sa mnom i na ovom projektu od kako sam ja koordinator. I još jednom bih zahvalio Leo Hubercu iz opće uprave za transport u komisiji i rekao bih svima koji zapravo će se izlovati na dolazećim izborima da im želim sve najbolje, svu sreću, kao i onima koji na njima neće sudjelovati. Zahvaljujem gospodine Cox. 25 minuta smo stavili na raspolaganje svakom koordinatoru, tako da gospođa Lichtenburg i Kramer su se javili za riječ. Želi li još netko postaviti koje pitanje? gospodin Kančijan, gospodin Ertog. Ali ako je moguće, zamolio bih vas pitanja, a ne duge govore. Gospodin Lichtenberger. Hvala, gospodine Cox. Vi ste stvarno podnijeli ovaj vrlo iscrpan izvještaj koji mi se jako svidio. I pogotovo što vrlo visoko cijenite do, do dolazne ceste jer su one zaista jako važne. I zašto to govorim? Zato što imamo danas situaciju da je Sveti Gotthard već skoro gotov. Međutim, pristupne ceste nigdje nisu napravljene. Ni Italija, ni Njemačka nisu, kako mi u Austriji kažemo, nisu ni pomakli uhom da bi e, financirali i izgradili te pristupne ceste i to nam treba biti veliko upozorenje. Jer e, inače bi ovo se dogodilo ono što je, naime, moj, mi bismo onda realizirali katedrale u pustinji, kako to moj kolega iz Tirola zove. Mi bi imali prekrasan tunel, ali ne bi ispunjao svoju svrhu. Zbog toga želimo od vas zbilja puni angažman u odnosu na pristupne ceste. Vi ste bili vrlo optimistični u svom izvješću o tim pristupnim cestama, pogotovo kad ste govorili o Njemačkoj. Međutim, činjenica je da je tu postoji tek jedna radna skupina između dvaju nadležnih ministarstava. I sad bih ja volila znati koje su to nadležna ministarstva, da li su to ministarstvo savezno ministarstvo graditeljstva ili prometa ili su to e, ministarstva saveznih zemalja koje su involvirane, involvirane ili ko. I mene to jako zanima, zato što jako dobro poznam ljude koji rade u ministarstvima nadležnim i u Bavarskoj i Južnom Tirolu i u Trentinu. I sad me to silno zanima zato što su upravo te pristupne ceste najvažnije. I tek kad vidim njih znam da će nešto se realizirati od tih naših projekata. U svom izvješću govorite o Italiji, govorite o talijanskom željezničkom e, poduzeću i kažete u izvješću da oni confirms their intention, potvrđuju svoju namjeru da nešto učine to sad za mene nije nešto jako, jako važno i baš nije da me nešto silno pokreće jer mm, vidim da ste i vi različite stupnjeve realizacije jasno opisali u svom izvješću. Jer jedno je činjenično, a to da ništa tu još nije gotovo. Naime, na talijanskoj strani se nalazimo u fazi predprojekata a po talijanskim iskustvima to može trajati 30 do 50 godina, to, ta faza. A onda dolazim do jedne vrlo kritične tročke koju ste vi nabrojali pod popratnim mjerama. Problem koji se ukazao jest u Italiji smo već imali na onim velikim cestama i rutama koje voze dalje, jer nećemo mi sad svi voze samo do Verone, ne, mi želimo ići i dalje, prekogranično i uključiti se u druge glavne e, transverzale prometne. Dakle, mi imamo danas već problem, veliki problem da dobijemo trase za teretni promet Imali smo probleme recimo sa dolinom Ina, kako će tu proći teretni promet, morali smo ih pod nekakve podvožnjake i nekakve podzemne tunele stavljati. Sad šta vi mislite, da li je to o čemu vi govorite samo za putnički promet namijenjen ili i za tu je teretni? A mi smo ljudima u Tirolu obećali da će zahvaljujući tom projektu Brenner tunela biti rasterećeni velikim dijelom teretnog prometa, a čini se kako iz vašeg izvješća da to neće biti tako. Prema tome evo mog pitanja. Kako to izgleda? Hoće li uopće biti prometa teretnog? Ako je Italija već sada u velikim problemima i nema trase za teretni promet. I osim toga, da li vam je poznato da je Italija kod te konvencije dala svoj analitički zadržaj jer ne želi da se teretni teretni promet cijeli prebaci na željezničke šine i to je jedan interes Italije koji nikad ne završava. Hvala lijepo, to je bilo to. Mislim da intervencije e, za koje ste jako zabrinuti ne smiju biti dulje od e, ekspozea samog koordinatora. Moram da se zadovoljimo sa dvije minute. Ja, Da, vi ste tu govorili o Njemačkoj, stalno ste ju spominjali. A to su neke stvari koje su već desetljećima stare. Nam iako je Brenner Baznit tunel već prije ne znam koliko deset godina znači donesena odluka, ali Njemačka je 96. se obvezala da će izgraditi tračnice kroz Rajnsku dulinu. Prošle godine saveznom proračunu dato 90 milijuna eura, za to treba nam 4 milijarde, prema tome trebalo bi nam 200 mili godina da završimo Rotterdam Dženovu tunel koji smo se isto obvezali. E sad dolazi već novi tunel, ovaj naš projekt Brennerski o kojem govorimo. Vi govorite Njemačka ima puno novaca, međutim jučer je prekjuče šef naših željeznica rekao da imamo više od tisuću mostova koje moramo u Njemačkoj sanirati, a sa sadašnjim financijskim mogućnostima uspjevamo jedva 125 godišnje. Znači tu nam treba 12 do 13 godina da bi opće postojeći fundus, inventar naših mostova održavali. A koncentriramo se na velike projekte, a nismo još naravno uopće ništa napravili konkretno o cestama od Minhena koje bi bile pristupne tom tunelu. Nemamo čak, nismo riješili ni gruntovne, niti pitanje zemljišta, a nek moli financijsku konstrukciju ili krenuli s poslom. Ja vam samo kažem da se Njemačka potvrdi 14 prekograničnih prometnih sporazuma o nekakvim projektima potpisala, 12 komada se uopće ne realizira. I govorim samo o Njemačkoj, ne govorim ni o Bugarskoj ni o Rumenskoj, nego o Njemačkoj mi se dakle koncentriramo, kao što ste sami rekli, na velike tepih, ali mi imamo čisti jedne skrpu na zakrpu u cijelom željezničkom prometu, mostovima, bilo čemu. Ja bih vam mogla dati odmah 60 projekata navesti, koji su otprilike 50 do 100 milijuna eura vrijedni i mogli bi odmah stvariti dodanu vrijednost u Europu, ali nema novaca za njih, kao što sam vam već rekao, sljedeće godine ćemo nakon 25 godina jednu veliku rupu između Njemačke i Češke zatvoriti, od Ribnice Doljne do Stefanstola ćemo 660 metara nadmostiti, premostiti, sjajan uspjeh Njemačke. 660 metara tračnica ćemo staviti na toj visini, veličanstveno. A druga stvar, kad pogledam vašu baš zemljovid. Pogledajte te rutine unut, rute unutar jedne nacije. Sve to krasno izgleda. Samo granice nisu. I završavamo u Berlinu. Zašto ne bismo recimo onaj kratki komad do Rostoka još izgradili? I pritom se koncentrirali na veliki most, iako koji bi vodio preko na poluotok koji vodi do Danske, iako je u Hamburgu cijeli prometni čvor koji postoji infrastrukturno ali onda bi mi recimo mogli od da ići prema Skandinaviji preko naših malih otočića, ali se Danska onda recimo tu ne slaže jer oni žele da se Femanski most koristi i on unaprijedi i zato ne žele drugim sanacijama ni drugim projektima sudjelovati. E sad, diskusija, to je jasno, nama treba infrastruktura. Infrastruktura je pak skupa, za to trebaju novci. A Njemačko je jedino rješenje da stranim državljanima uvede cestarinu za voženju cestama u Njemačkoj. Međutim, od toga nećemo imati dovoljno. A s druge strane, kako ćemo, mislim, to, je protiv svakog europskog prava. dakle, da mi našim Njemcima ne namećemo, ali strancima namećemo. Komisija još sad nije to dovoljno kritizirala, ali je jasno da je to protiv, protiv svemu. A kako će Njemačka? Njemačka će onda barem teretno e, pojačati i povećati cijenu za dozvolu prometa teretnim vozilima jer on naravno i 60 i više puta više štetnih emisija ispušta od putničkog prometa. Ali da kažem, šta god da se događa, mislim, onaj tamo u Bavarskoj u Ramza, on uopće ne gleda šta se događa ovdje niti u Europi. Hvala lijepo. Hvala, gospodin Kančan. una voce diversa da, da i miei due. Zahvaljujem. Ja ću samo reći nešto u suprotnosti sa onim što su prethodni kolege rekli. Ja e, fatto... Dakle, prije svega zahvalio bih Pet Koksu. On je, smatram, odlično bavio svoj posao i posvetio se ovdje svom poslu. Mislim da bivši koridor je danas koridor 5 neće biti katedrala u pustinji kao što smo čuli jer to bi značilo da ono što, sve što smo usvojili prošli tjedan zapravo ne bi držalo vodu. U principu ne bi bilo smisla. No, od 30 koridora došli smo do 9 i odlučno je žrtvovati određene prijedloge. No vjerujem da je posao dobro učinjen, ja bih se sad usredotočio na dva elementa, planiranje i investicije. Što se tiče planiranja, mislim da idemo u dobrom smjeru, da trebamo ubrzati naš rad na nekim teritorijalnim sporovima. Što se tiče investicija, tijekom proteklih mjeseci stalno čujemo da na raspolaganju imamo malo resursa i da ih ne bi trebalo bacati u crnu rupu. No, ako razgovaramo o alternativnim, inovativnim oblicima financiranja, e, obveznicama koje se mogu staviti na financijsko tržište i tako dalje, tada možemo jednu drugu perspektivu dobiti i možemo napredovati na pitanje programiranja. Konačno, Moglo bi se mnogo reći o platformi za koridore koje smo usvojili. Gospodine Cox, mislite li vi da je to dobro napravljeno? Dakle, na temelju vašeg iskustva, mislite li da će biti moguće povezati na terenu sve, uzevši u obzir sve poteškoće s kojima se suočavamo. Dakle, pokušavamo koordinirati ovaj posao, ali i otvoriti neke nove mogućnosti da se između pojedinih regija dođe do sporazuma. Hvala gospodin Kančijan. Zadnji govornik je gospodin Išmal Tuka. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lijepo. Hvala gospodine Cox na vrlo zanimljivom vašem izvješću. Ja imam samo jedno pitanje. Iz materijala sam mogao, koliko sam shvatio, nam iščitao sam i nešto što mislim da je inače jako važno. I premda se mnogima možda učini i nevažnim. Dakle, mislim da u odnosu na dalje naše postupanje je to upravo odlučujuće. Govori se o tome da će se 15. siječnja 2013. održati odnosno da se održala informativna priredba na kojem su bili pozvani predstavnici željeznica Austrije i Njemačke. E, BB. I sad me zanima kako je prihvaćen ta informacijska manifestacija i drugo, što je tamo bilo obvezno dogovoreno, obvezujuće dogovoreno, koje su korake obvezujuće dogovorili, ako su uopće išta takovog dogovorili i na kraju kakvi su rezultati koji su e, komunicirani, dakle koji su preneseni različitim zainteresiranim strankama, svim mogućim involviranima. Hvala. Hvala gospodine Artu. Ja dajem riječ e, našem koordinatoru malo kasnimo, molim da se discipliniramo. E, ne znam kad će se vratiti predsjedatelj, ali moramo napredovati. Mrs. Um, Lichtenberger. E, Lichtenberger, mislim da dakle, radimo na prioritetnom projektu broj 1 i mislim da to svakako neće biti katedrala u pustinji, to svakako nije svrha svog planiranja pristupnih cesta i tako dalje. Također mislim da pitanja koje su tiče tunela Gotthard i drugih tunela, i tu se vraćam na tu transalpsku logiku, da moramo razmatrati cijelokupni transalpski prostor, a ne koridor po koridor. I moramo pronaći načine da optimiziramo tu novu infrastrukturu, bez obzira radili se u području unutar Europske unije ili u Švicarskoj, kako bismo izbjegli da se zapravo bira koridore, da se koridor shopping provodi zbog nekakvih razloga, primjerice niših trošarina na gorivo, jer takve stvari zapravo uzrokuju da se promet i zagađenje buka dovodi u područje koje su vrlo sjetljive na to. Dakle, radi se o jednoj multivariabilnoj analizi zapravo, ali slažem se s vama da je to potrebno, tome je potrebno posvetiti doista pažnju. Što se tiče, e, to se tiče pitanja gospodina Ertuga, što se tiče dionice od Minhena prema Austriji, Kiefersfeldenu, Dakle, došlo je do jednog preliminarne razmjene informacija, ali to je doista malo reći da je to bilo preliminarno. Zapravo se samo radilo o signalu, naznaci ljudima koji su bili prisutni da smo spremni i otvoreni na komunikaciju s njima. Dakle, pokušavanje uključivanje lokalnih zajednica, slušati njihove odgovore, angažirati ih. Dakle, to je bio samo pokušaj koji se time bavio. No dok ne znamo točne planove za rute, takve rasprave se zapravo mogu biti malo teoretske. Jer vas načinno zanima da li cesta prolazi kroz vaše mjesto ili ga zaobilazi, da li ide pod zemljom ili nad zemljom. Dakle, bez tog planiranja ruta, zapravo bilo kakva rasprava sa zajednicama o kojima se radi je beskorisno i prehoranjeno. I zbog toga su nam potrebne studije, e, studije koje proizlaze iz ovog sufinanciranja Europe, da se doista počne baviti sa mapiranjem tih ruta, sa detaljnim planiranjem i tu nam je doista potreban ozbiljan angažman i komunikacija sa zajednicama o kojima se radi. Gospođa Lichtenberg je pitala talijanskim obvezama i o njihovim namjerama. I ja bih rekao da talijanski zakon koji zapravo nam stavlja na raspolaganje novce tijekom politike mjere štednje, da naš projekt ima konkretno dodijeljena sredstva prema tom zakonu. Druga stvar, prema talijanskom sustavu za nešto što je unutar proračunskog zakona da bi to postalo operativno mora biti potvrđeno na još dvije razine. Međuministarski sastanak, odnosno odobrenje i zatim odobrenje e, revizorskog suda. Novac kojem govorim zapravo prošao sve te instance. Prošao je zakonsku instancu i odbor za troškove i revizorski sud. Dakle, to nije nitko izmislio, doista se radi o pravim preuzetim financijskim obvezama. Još nešto što je Italija učinila, što nijedna druga država nije, je da su unutar Italije imenovali svog vlastitog koordinatora, gospodina Fagrisa, i takav koordinator u jednoj državi je doista dodana vrednost. Dakle, on pozna sve ove instance o kojima sam govorio mnogo detaljnije nego ja. Dakle, ta dodatna posvećenost Italije je doista omogućila da se mobiliziraju kapaciteti na administrativnoj razini. Što se tiče teretnog prometa, e, svrha je naravno da se uzme u obzir i prevoz tereta, jer ako uzmemo planove iz ovog dokumenta, Core Network Corridor, vidjet ćete da za koridor 5 gotovo se svugdje povezuje cestovna infrastruktura sa željeznicom i sa lukama. Dakle, ceste, luke i željeznice dolaze u obzir, iako pitanje intermodalnosti će se još otvoriti. Zbog čega to naglašavam? Zbog toga što je nama kao mandat dano da se usredotočimo i bavimo tim pitanjem u sljedećem razdoblju planiranja. Verona je jedno ključno sjecište, Istog zapad, sjever jug. E, ja se bavim rutom sjever jug, ali naravno Verona je vrlo važna veza. A vi unutar odbora, možda vi osobno, e, ste vjerojatno kvadrante Europa posjetili što veliko postrojenje koje se bavi prosmjeravanjem tereta i zapravo je jedna od ključki, ključnih točaka u našem radu. No, ja sam već spomenuo da što se tiče naših operatera, željezničkih operatera, da oni imaju različite tradicije, različite stavove, iako svi tvrde da su međusobno otvoreni, zapravo su odnosno da rade, da su spremni na suradnju, to se događa u vrlo čudnim e, satima tijekom noći s čudnim radnim vremenom. Dakle, kada kažem liberalno, ne mislim e, deregulirano, nego otvaranje regulacije na jedan način koji će biti otvoren svima, koji će biti pošten prema svima i mislim da zapravo još ovdje imamo mnogo toga zaobaviti. Gospodine Kramer, eh, što ste rekli, 1400 mostova, eh, ključnih ključni koridori, ulazi i izlazi iz Njemačke, sve stvari koje ste spomenuli, sigurno je da unutar Središnje Europe Njemačka ima ogromne obaveze. No, ako ignoriramo europski dio, već ako se posvetimo samo ovom njemečkom pitanju, u potpunosti ste u pravu. U Leipzigu prošle godine na Međunarodnom transportnom forumu e, gospodin Ransar je postavljeno moje pitanje o tome i potvrdio je da je ključni izazov pred Njemačkom u nadolazećem desetljeću zapravo održavanje i obnavljanje već postojeće infrastrukture bez da se potpuno novi projekti otvaraju. Tako da smatram da naš pregovor s, Njemačkom ovim strateškim europskim projektima zapravo neće biti uopće laki pregovori. Morat ćemo vidjeti zapravo što će se pojaviti kao novi program, kolike će biti obveze koje jesu stvarne, koje je Njemačka već potpisala, ali to neće samo imati veze s mostovima, već i sa cestom i ostatkom infrastrukture godišnje financiranje u iznosu postotka nekog BDP-a za održavanje i obnovu unutar Njemačke je golemo. I doista se mnogo dogodilo tijekom e, ekonomskog buma e, da sve to treba i održavati i obnavljati. Također ste spomenuli rutu južno od Minhena. Dakle, na mapama imamo sve ocrtano, ali točne trase još zapravo treba odrediti, čini mi se. Postoji svakako, što se tiče njemačkih željeznica i njemačke mreže, postoji pitanje da, da li će se neke rute obnoviti i povezati sa brzim novim željezničkim rutama i ja mogu samo informirano reći ne znam, ali znam da se barem o tome razmatra. I gospodin Kančan je pitao o koridorima, onakvima kakvi su trenutno usvojeni, ja mislim da je to drživo. I ako pogledate ovaj dosije o koridoru 5, naglasak na luke, na željeznicu i na cestu, ako uzmemo talijanski primjer, zapravo bi mogao povezati resurse luka sa željezničkim sustavom. I što se tiče budućeg fizičkog planiranja i što se tiče zaštite okoliša i tome slično, bi svakako trebalo biti poboljšanje. A to je svakako mandat koji ću e, ja imati na što ću se čim ću se u budućnosti pozabaviti. Nadam se da sam odgovorio na sva pitanja. Hvala vam što sam mogao podnijeti ovo izvješće i nadam se da ću to ponovno imati prilike učiniti u nadolazećim godinama. Hvala vam. Hvala lijepa Pat Cox na ovom objašnjenju. Sada idemo na sljedeći izvještaj, to je gospodin Savari, prioritetni projekt 22, e, e, Prag Dresden. E, ponovno vas molim da izvjestitelji E, budu kratki kao i onda oni koji postavljaju pitanja. E, sve vas pozdravljam, drago mi je što sam među vama. To je posljednji put jer moja misija je završena. Ja sam bio nacionalni poslanik, bio sam na kraju ove misije od tri godine, pa je to moj posljednji izvještaj. E, otvorit ću neke nove e, perspektive e, prijevoza. Vi koji poznate PP22, to je jedan od najduljih projekata. To su dvije zone koje su vrlo različite zona zapada, Njemačka, Čehoslovačka i Austrija, Češka i istočna zona koja zahtjeva e, stalnu koordinaciju između četiri države članice. Europska komisija me zamolila da predsjedam e, kontaktnom skupinom B. Tu smo proveli jedan e, eksperiment. Mogli smo govoriti jednim glasom u ime Europske unije i i tu je e, sudjelovala i Europska banka, investicijska banka. E, zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovoj skupini koja je vrlo dobro funkcionirala. Metoda koju smo primijenili je imali smo dvije velike studije. E, prvo upoznavanje pravca a druga studija, socioekonomska studija, e, potencijal e, prometa putnici i e, teretni promet su bili uključeni. Imali smo visoko, visoke standarde, elektrificirane pruge, 300 km na sat je bila brzina i možda, možda moramo biti malo skromniji. E, e, u smislu teretnog prometna. Na e, zapadnoj strani to je Češka i Njemačka, Austrija i Njemačka, Austrija Češka. Tu su standardi Evropske unije. Kao što ćete vidjeti u smislu realizacije mi guramo ove proizvode jer imamo mnogo teškoća e, sa ovim crvenim linijama. E, tu i trebamo nekoliko milijardi investicija. E, ova crvena linija je, ima, je vrlo teška, reljef je težak. To su linije prirodnih želja sve išlo vrlo brzo, to je bila, bila linija, linija Konstanca Prag i e, Beč. Ona se upravo dovršava. E, preko granične sekcije e, su, su podijeljene između dvije države članice, ali to brzo napreduje. Imamo dvije velike realizacije ostvarenja e, kolodvor u Beču koji će postati e, jedno sjecište i terminal u Beču. Imat ćemo jedan e, terminal sjever-jug. Tu ćemo imati nekoliko malih problema sa Češkom na sjeveru tu je, već imam brzinu od 160 km na sat, ali je promet jako gust. Pa će se trebati usporiti na nekim e, e, odjeljcima. Mislim da je ovaj kolodvor vrlo moderan što se tiče i da je to stvar budućnosti. E, most preko Dunava koji je Mm, e, to je sada alternativni put, je uspješan za bicikle, a ne toliko za, za e, vlakove. E, imamo probleme sa prilozom ovom mostu. Mm, prilazi, željeznički prilazi su slabi Rumunjska je eh, izgradila 10 km eh, pruge sa 160 km na sad, ali u prosjeku u Rumunjskoj putujete brzinom od 30 km na sad kad se vozite željeznicom. A što se tiče na jugu, Bugarska, to vidite crven, to je crveno, ona je elektrificirana, ima samo jednu prugu, ima mali kapacitet već sam e, pred dvije e, godine to rekao, dok nemamo prilaz ovom mostu između Rumunjske i Bugurske, e, to nije neracionalno. Ti prilazi će, to ćemo još malo čekati. E, to mora postati vratima istoka, orijenta. imat ćemo tunel na Bosporu, e, jer Turska ima ogroman promet, naravno. Mislim da je to e, novi element koji će poremetiti stvari u ovoj zoni. Ali to moramo predvidjeti. ova Eh, os eh, istok zapad novi koridor, eh, koridor je vrlo dobra stvar što se tiče kad gledamo investicije u crvenoj zoni one su poprilične i tijek prometa tu nemamo samo tehnički problem s prelaskom šengenske granice. E, tu imamo e, duga čekanja bez obzira na e, nivo standarda, na razinu standard. Moramo obnoviti pruge, ali imamo i političke prepreke koje persistiraju ovo što vidite zeleno, to su, e, tu je na, ostvaren veliki e, napredak. E, to izlazi na bugarsku granicu jer je linija, to je u planinskom prijevoju i projekt je vrlo skup ako želimo imati visoke standarde Mm, ne možemo zamisliti uopće da će ta linija imati brzine od preko 100 km na sat. To je teško zamislivo. Vidite ovdje e, na ovoj karti gore e, odjeljke e, istog zapad, a dolje imate sjever jug Imamo također, smo mnogo radili na upravljanju. E, da, koji su problemi koji e, su još s nama? To su e, odjeljci, prekogranični odjeljci, svi su investirali na svoje stvari, na svojoj strani, ali to nije jasno. Recimo Češka investirala na svojoj strani, i po europskim standardima, a, Njemci imaju e, prioritet sjever-jug. E, savezna država je e, odlučila da će se time baviti e, za 2020. godine. Možda linija između Saksonije i Praga E, Njemci nam kažu mi moramo održavati postojeće e, strukture, postojeću infrastrukturu i mi, e, gospodin Ramzar kaže, nama je prioritet osovina sjever-jug. Mm, završit ću izvještaj da vam napomenem velike teme budućnosti ne, ne smijemo završiti e, ili prestati razmišljati o upravljanju. Imamo, svi moramo imati točne programe za investiranje, investicijske programe. Međutim, imamo e, vrlo dobar napredak e, i to ciljane projekte. upravljanje koridorima imamo, mi smo integrirali e, postupno e, tijelo koji e, upravlja koridorom za terete, ali tu se uglavnom, tu imamo velike razlike između država članica. Upravljanje je mnogo mnogo zamršenije nego čisti politički dijalog između država članica to neće biti jednostavno. možda ćemo morati imati različite strukture e, upravljanja. E, što se tiče e, što se tiče zastoja u prometu imat ćemo jednu veliku konferenciju u Budimpešti tu imamo nekoliko hipoteza rada, imamo e, e, imamo radove u Beču oko kolodvora, oko i integracija sa e, Dunavom. završio sam izvještajem. Hvala na pažnji. E, gospođa Apsanova ima riječ. Imamo četiri e, javljanja za riječ. E, dobrý den, pane Savary. Já bych vám chtěla v prvé řadě poděkovat za, za vaši prezentaci. Htjela bih vam zahvaliti na prezentaciju u prvom redu. I imam sljedeća pitanja. Kad ste o, opisivali pravac, rekli ste da... Um, je e, istok e, zapadni pravac bolji od pravca sjever jug i zeleni. ali što e, zelenije nešto to nas više frustriraju ovi crveni odjeljci e, zapitat nešto o njemačkoj odjeljku njemačka češka veći dio projekta 22 eh, je koridor Rajna-Dunav. U vašem izvještaju eh, opisali ste poznate probleme koji se tiču prioriteta u investicijama koji su različiti eh, kad uspoređujete Njemačku i Češku. Također ste spomenuli potrebu E, uže formalnije suradnje između prekograničnih odjeljaka. E, napomenuli ste ili ukazali ste na politički pristup. Htjela bih vas zapiti što mislite pod tim političkim pristupim, što biste preporučili? Imate li e, kakvu ideju o poboljšanjima u tom smislu?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 Ja se zahvaljujem na predavanju, pogotovo što ste mi zadnji put pokazali fotku mosta u Vidinu. Ja sam otišao specijalno tamo kad sam održao predavanje u Beogradu i vidio sam da je sjajan, sjajna biciklistička staza, ali ne znam šta je sa šinama i ne znam šta je sa priključnim cestama, iako oni de facto postoji. Volio bih još nekoliko informacija o tom. Naravno, to je vrlo građana zapravo sa vizijom za budućnost i mislim da je to sjajno. Grčka, Grčka je problem jer od Soluna do Skoplja taj pravac s grčke strane do granice, od Soluna do granice jednostavno su obustavljeni radovi zbog štednje. Moraju štediti, nemaju novaca i onda im je željeznička pruga luksus. E sad ako se želimo brinuti za taj koridor i Grci trebaju, obustavljaju radove čak i na onim pravcima za koje su dobili evropske novce, onda to stvarno nije u redu. Beč, što se Beča tiče, tu se zbilja napreduje i mi u Njemačkoj to apsolutno pozdravljamo i želimo. To kompletno povezivanje. A sad me zanima da li je kompletno razjašnjeno ono napokon, ono sve od Beča poveznica do Zračne luke, pa onda dalje do Budimpešte i Bratislava, Bratislave Budimpešte. Ja sam čuo Beču da čak i kada taj pravac bude gotov neće biti direktne poveznice do Zračne luke i onda dalje. To mi je jako čudno i onda to Bratislava i dalje prema Budimpešti, kako je to, da li su tu problemi kod tih poveznica maknuti, bilo je tu nekakvih problema što se tiče imovinskih odnosa i ne znam čega sve ne. Zatim, Nürnberg Prag, jako je interesantno da je njemačke željeznice obustavile promet na toj e, željezničkom e, ruti, to sad mislim bilo je u povijesti primjera da je bilo sjajnih e, željezničkih pruga i veza koje su obustavljene zbog toga što je autobus nadvladao, iako su ove bile možda ekonomičnije i naravno dugoročnije. E sad, isto kao i kod evropskog projekta, tako i Njemci imaju jako puno planova koje su čiste želje, samo želja. I to se sad, kad bi se to sve što piše u tim projektima želja realizirali za 50 godina, mi bi bile ne znam kako daleko. Međutim, pitanje šta će biti, koje imate sigurnosti i garanciju akcija od Njemačke da će se to napraviti. Između Sepa i Jaša još uvijek 10 km imate rupu gdje nemate novce da to povežete. A s druge strane navodno imate novce za ogromne projekte. Pa me zanima što je ministar Ramsar to rekao. Hvala gospodine Kramer. Hvala gospodine predsjedavajući i vama koordinatoru gospodine Savari. Ovo je bilo visoko zanimljiva analiza o trenutnom situaciji naša filozofija ključne ili sržne mreže se svodi na one transevropske osi koje povezuju jug, e, sjever, istog, zapad. A želja nam je da se prvenstveno luke povežu. I onda su tu vrlo bitne te rupe koje se trebaju povezati između toga recimo od Soluna do Konstancije i do Budimpešte, Beča, Praga i tako dalje. Kud to vodi dalje? Mislim da je jako nužno, da je apsolutno nužno, da sa transevropskom osi prođemo i preko Italije, preko Brennera, preko Minhena, prema Berlinu i da to isto povežemo. Sad kako će to točno izgledat, to onda zbilja leži u rukama Njemaca. Dresden Berlin ili Dresden Leipzig, ne znam kako će se odlučiti, ali onda bi ta cijela os bila povezana i bila bi vozna berlin rostock taj pravac na sjever, to se ove godine izrađuje i to na vrlo visokom tehničkom nivou bit će to pruga za vlakove 160 km, brz, e, km na sat brzine u dva smjera pruge. Zatim imamo visoko, vrlo brza vlakove i na Berlin Hamburg, zatim Berlin Dresden i Berlin Leipzig se mora isto tako pruga izgraditi da bude za te viso, vrlo brze e, vlakove. Sad me zanima dokle se došli s tim pregovorima. Hvala. Dragi kolege, možda neću e, odgovoriti e, na sva pitanja, bilo ih je jako puno. Neću možda ići redom, pravim redom što se tiče pitanja između Njemačke i Češke. E, imate pravo, gospodine Kun, u Njemačkoj se radi mnogo na obnovi mreža e, oko Berlina i, i malo na istok u Njemačkoj. E, problem koji smo imali, jer pitali ste kako da djelujemo politički, Eh, uspio sam dobiti od savezne eh, države, od Njemačke, da eh, prihvate studiju koju će sufinancirati Česi da se vidi kakva je budućnost. Nisu više zatvoreni, Njemačka je samo rekla, to nije trenutni prioritet, Mm, tu su, e, radi se o kapaciteti linija. Česi kažu da linije nemaju dosta kapaciteta, da su prezasićenje. Njemačka vlada je pristala na studiju. Imamo, e, e, financirat će to Češka i Njemačka zajednički. A pitanje o, o ovom političkom djelovanju mi smo ovo dobili diplomatskim djelovanjem i moramo imati natječaj za studiju. U, toj, u, natječaju je studija bila odbećana. E, to e, otežava rad koordinatora. Imali smo sa državama članicama i regijom e, politički sporazum koji se preveo u jedan natječaj evo taj natječaj je propao trebamo biti efikasniji što se u odnosima sa komisijom moramo imati jedan minimum alata ne možemo tjednima diskutirati onda imamo zajedničke stavove a onda biti nemoćni o tome trebamo ovdje razmisliti u sjedištu Europske unije to je vrlo dobar primjer i e, s tim na umu druga stvar o jugu. Njemci ne žele e, raditi e, Nürnberg jer to smatraju preskupim, ali će e, imati jednu malu dijelnicu između Markića i Schendinga od Berlina prema Bavarskoj. Imamo mali napredak s Njemačke, e, od strane Njemačke. To je u skladu s njihovim prioritetima za investicije. E, to neće kompromitirati e, planove za, do 2020. Mislim da ovdje možemo biti zadovoljni. I, Njemci su tražili da ovaj E, koridor ide do sjevernih luka, luka na sjevernom moru. Imaćemo i e, Rostok, Hamburg prema e, Bodenskom jezeru. Ovo se strukturirali između istoka i zapada. Tu ćemo imati veliki napredak Bugari su se malo približili e, evropskim standardima. Isto tako slično se može reći za Rumunjsku. Mislim da je to bitno. Imamo mogućnost u, novim e, propisima e, za ove planove razvitka prometa između Bugarske i Turske što se tiče Grčke. To je najvažniji problem. E, e, Grčka je praktički e, prijevozni otok, transportni otok. U Bugarskoj na vrlo teškom pravcu tu trebate tone i tone dinamita u ovom prijevoju. A što se tiče Mm, e, Skopja tu imamo e, e, susjedsku politiku. Ona je, ta je linija već dovoljno elektrificirana, ona je, ali ona prelazi preko mnogo granica. Jugoslaveni su, kao što znate, ponovno izumili granice. Mm, tu E, e, e, Balkanska linija je kraća od crvene linije, ali ona je dugačka zbog ove priče s granicama država na tom teritoriju. Bratislava, Budimpešta, tu, tu ćemo imati također dobar napredak, a ovo zadnje pitanje na to ne mogu odgovoriti. Mislim da ćemo se ovdje zaustaviti. Pa Jedno pitanje. Rekli ste da je Njemačka suglasna za Širding, što znači od Širdinga ide do Praga preko Plzena, znači sjever pa na jug. Jer Česi u međuvremenu to ne mogu sanirati ili će Česi sanirati i dovesti u red onoj stari pravac koji postoji. Dobili smo objašnjenje. Češka je E, završila Prag Pilsen granica. To je e, već dovršeno. A Njemci su pristali da e, dovrše 15 km iznad Širndinga, ali ne žele ići do Nürnberga. Ovih 15 km koji nam dozvoljavaju da idemo na ovu osovinu koja nam je prioritetna. Ali, ali e, ova, e, ovaj pravac do Nürnberga je preskup, preskup i to nije u sklopu prioriteta Njemačke. Imamo jedan mali problem. Naši koordinatori su se stvarno unijeli u svoj posao, ali imamo mali problem jer imamo još četiri izvještaja s tim ćemo imati mali problem jer e, nemamo više puno vremena. Imamo i članove komisije. Moramo se držati našeg vremenskog rasporeda. Sada dajem riječ Pavelu Teliški koji je e, koordinator projekta 25. Molim da se držite određenog vremena. Eh, eh, na, nadam se da ćemo nadognatiti izgubljeno vrijeme. Eh, počet ću time da kažem da sa, kao koordinator radim već osam godina. Mm, shvatio sam da vrijeme leti. Mm, mm, već sam e, nekoliko puta e, ovdje podnosio godišnje izvještaje i govorio o postignutim ili nepostignutim rezultatima. E, o, ove diskusije ovdje su bile vrlo korisne, imali smo mnoge inicijative koje ste vi poduzeli, recimo mm, neke dimenzije TNT-a i e, ja ne zaboravljam vaše doprinose u ovom mislim međutim ja samo ovdje se javljam kao izvjestitelj posljednjih puta e, preći ću na samu stvar u tijeku posljednjih osam godina imali smo jedan e, projekt koji je napredovao korak po orak napredak je također isto išao tim tempom, korak pod korak. Mi moderniziramo e, naše e, željezničke pruge e, između poljsko-litavske granice do Kaunasa. Imamo tu neko teškoće, ali mislim da slijedimo naš plan u Estoniji. renoviranje je, obnova je e, završila prošle godine. U Latviji e, smo imali e, sjeverno i južno od Rige obnovu pruga. Mm, naravno znate o, sve o recesiji u Latviji. U Litvi imamo sada Eh, prelazimo iz uskotračne na širokotračne pruge. Do kraja sljedeće godine mislimo, mislim da ćemo eh, završiti ono što je planirano. To je pozitivna strana priče. Moramo ipak reći da da napredujemo i u smislu politike E, Baltičke zemlje će postati dio Baltičkog koridora. Time pozdišemo naše ciljeve, a mi integriramo Baltičke regije koje e, najbrže rastu u Europskoj uniji sa ostatkom europskog e, tržišta, time što imamo e, brze elektrificirane pruge, željeznice Mislim da je to strateški cilj, cilj koji e, je u prosjeku prihvaćen i ima podršku u baltičkim zemljama. Moram međutim naglasiti da je ovdje od bitne važnosti vrijeme. Moramo također reći da je to prilika u smislu financiranja. Imamo novu, nove poveznice u Europi, dovršili smo 85%, a e, ostatak od 15% e, će financirati e, Nordijska investicijska banka. Mislim da će sve to imati veliki utjecaj na kreditni rating tih zemalja. To je vrlo dobra situacija, win-win situation. U pozadini te situacije, sada dolazim do zadataka, govorit ću i o, nečem što je malo, nešto malo manje pozitivno. Sada smo u procesu pregovaranja e, među baltičkim zemljama. E, da počnemo sa zajedničkim projektom za financiranje e, baltičkog dijela Eh, koridora Baltik-Sjeverno more. U godišnjim izvještajima imate sve o eh, prednostima ovog pristupa, konsenzusa, a u pozadini ovog eh, otvorenog prozora ili vrata malo me plaše činjenica da neki entiteti u državama članicama baš, se baš ne trude dovoljno. E, Evropska unija je, mal, je mala, to je mali dio svijeta. E, e, Mm, a neki kažu ako Telička misli da ćemo e, izgraditi koridore sa e, širokotračne e, koridore ne znam dokle onda se ljutovara mm, nisu ni uvijek toliko uljedno, ali s tim ja nemam problema. To vam pokazuje kakav je stav koji neke, neka područja imaju u nekim aspektima naših projekata. To je samo znak i to ću reći jer dolazim iz ovog dijela svijeta, to me još uvijek podsjeća na stare dane u, i u mojoj zemlji. to je začuđujeće u najmanju ruku. E, dioničari su se složili, a to će biti osnova za zajednički pothvat – a to će biti pokretačka snaga e, gradnje e, nove željezničkog područja baltičkih zemalja. Tri e, zemlje sada pregovaraju već tri mjeseca. Napredak je ograničen, mali. Mm, I tu sam još premalo rekao. Sporazum je postignut da će se e, dalje razgovarati na sljedećem sasanku. E, tu poduzeća imaju veću riječ nego same države ili ministarstva. Još je više, još više začuđuje da ovdje imamo europski projekt koji će financirati europski novac, a služit će građanima cijele Europske unije a to je za mene situacija koju e, ne mogu prihvatiti. E, mi smo jasno identificirali probleme koji su trebali biti riješeni pregovorima između vlada, međuvladinim pregovorima. To će morati biti e, dio međuvladinih sporazuma. Vremenski raspored za mene je E, kraj godine. Do tada moramo postići sporazum. Ako to ne postignemo, onda ćemo e, nepovratno kasniti. E, moram vam reći otvoreno predstavnicima ovih zemalja. Krajem ove godine, bez obzira na izvještaj, ja ću biti spreman da procijen postignut napredak i da dadem osobne osobna zapažanja tko je odgovoran za to da ciljevi nisu postignuti. E, možda je još prerano, ali ostaje nam još mjesec dana, ali ovim tempom ne vidim kako ćemo postići naše ciljeve. Sada ću završiti, samo bih htio ukazati na činjenicu da imamo određene teškoće, da se tu radi o raznim interesima. Još e, jedan nedavni e, primjer. Dobio sam e-mail od jedne države e, da jedna država dolazi sa stavom da govori o kapitalu koji sada, o kojem se sada još uopće ne govori ili nešto što je već davno bilo riješeno. Dakle, mišljenja se mijenjaju, a zadaća je jasna. Cilj je napredak do kraja godina. Mislim da su šanse male, ali moći ćemo reći tko je za to odgovoran. Sada imamo sporazum e, e, e dioničara da će to biti zajednički pothvat i da nam to je za nas velika prilika. U posljednjih nekoliko tjedana smo imali vrlo teško napredovanje, tu je bilo mnogo politiziranja. Moram reći da je potpredsjednik Kalas koji poznaje tu regiju bolje no ja nakon osam godina, njegov kabinet je bio instrumentalan u pojašnjavanju određenih detalja. Ovdje ću završiti i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala. Diplomatski imamo zabrinjavajućih pojava. Imamo pitanja od gospodina Kramera. Molim vas da se držite ograničenja od dvije minute. Hvala na izvješću. Volio bih znati sanacija pravca od do granice pa dalje do Kaunosa, To bi trebalo biti sljedeće godine gotovo, ali kojom brzinom, kojim tempom? Nadalje, moje pitanje, postoji li lokomotiva koja može čitavu tu dionicu proći odjedanput, jer prije smo imali situaciju da su se lokomotive morale na granici zamijeniti, iako je sustav bio ident, potpuno identičan i kompatibilan. Sljedeće pitanje je opet eh, poveznica Varšava-Kauna, stara E, pruga ne ide jer je išla preko Bjelorusije pa je planirana nova pruga. Sad moje pitanje. Na ovom zemljovidu to nije sasvim jasno. Ili ide li to preko Elka ta poveznica ili do granice pa onda dalje. Do Suvalkija. Jer preko Elka, to su mi prošle godine rekli, naime to mi je rekao poljski državni tajnik, e, to je bila E, pravac kojeg su preferirali, zato što su inače imali problema sa zaštićenim parkovima prirode. E sad je pitanje postoje li projekti za to već gotovi, a što se tog novca tiče, mislim da u Poljskoj bi trebalo biti ogromna gomila novaca za to pripremljeno, jer oni su dobili od Europe 1,2 milijarde eura različitih sredstava za projekte na tračnicama, oni nisu još nikakve predviđene, nego su to htjeli staviti u cestovni sektor. E sad me pitam, novca ima, ali kakvo je, stanje sa projektima gdje su došli u fazi priprema, a da ne kažem početkom izgradnje. A zatim pruga za one vlakove velike brzine, to je druga stvar. Znam da tu postoje čitav niz otpora, jer postoje nova pruga koja ide duž obale, bilo bi zanimljivo iz turističkih razloga, pogotovo pogotovo s recimo Latvicima bi bilo zanimljivo da se tu povežu, a da li je u Litvi već shvaćeno koliko je to bitno ne znam i da li je to općenito generalno me zanima sad u Baltičkim republikama i dalje shvaćeno. Hvala gospodine Kramer, dajem riječ koordinatoru. Što se tiče Talina i granice, ova linija je dovršena već e, dvije godine e, radi. Onaj e, to, ona dobro funkcionira i vlakovi mogu voziti razumnom brzinom. Dovoljna je za prijevoz tereta. Može ići i brže E, tu smo negdje oko 100 km na stat. E, na nekim dionicama ide i brže. Što se tiče lokomotive i mijenjanja lokomotive, e, govorili ste još o Kanasu do granice, to je poboljšano, imamo šire tračnice, ne znam da li smo sve dovršili na vrijeme, ali dokumentacija i studije su malo dulje trajale. E, litvanski premijer me uvjerava da će sve biti dovršeno na vrijeme. Naši stručnjaci su u to uvjereni u najmanju ruku. Lokomotiva. Pred nekoliko tjedana, nakon 20 godina, već 20 godina nismo imali nijedan putnički vlak e, E, e, koji je e, išao s jednom je mijenjao lokomotivu. Lokomotiva nije problem. Problem jeste jesmo li u potpunosti primijenili željeznički paket. To je zadaća za komisiju ne samo na Baltiku već i za druge regije. Moramo vidjeti da li se zakoni Europske unije u potpunosti primjenjuju. E, što se tiče Elka i e, razlog e, zašto nismo, ne zaostajemo, moramo riješiti problem na poljskoj, poljskoj strani granice sa Litvom. Vi ste spomenuli okolišne probleme studija je podnesena, donesena je o, odluka da idemo preko LK. To je bolja opcija što se tiče okoliša. E, financije tu nisu pitanje. E, pitanje da imamo sve potrebne studije koje trebaju biti dovršene e, do kraja ove financijske perspektive Poljske su se vlasti obvezale da će ovaj mali dio oko Elka, da će se to izgraditi u, na početku e, novog financijskog okvira. E, što se tiče Latvije, tu smo uvijek suočeni, imali smo tu teškoća sa e, latvijskim vlastima da u potpunosti prihvate prioritet osovinu e, sjever-jug, jer je njima istog zapad još uvijek veći prioritet. E, e, prije dva tjedna sam se sastao sa premijerom i latvijskim premijerom. To sjedište će biti u Rigi. Ove, imamo politički angažman i političku volju ove u smislu ovog zajedničkog pothvata Smatram da Latvici e, govore o stvarno e, legitimnim problemima. Ali mislim da u tom smislu da, smo e, prešli Rubikon i da sada možemo napredovati. Problemi neće dolaziti od Latvije. Hvala lijepa. To je zanimljivo. E, na terenu vidim što se tiče željezničkog prometa. Tu uvijek imamo slaganje. E, Karla Pešć će nam sada govoriti o, riječnim putevima, što će nas malo osvježiti. Thank you very much, uh, Chairman. Um, i concentrated... Zahvaljujem. Između 2007. do 2013. ja sam se usredotočila na dva projekta. I to nisu bili najmanje složeni. Dakle, imamo Senor i Rajna Mus Majna D. Dunav. EP30 i EP18. Što smo ovdje uspjeli prije svega moram reći da postoji određeno, određeni dogovor između aktivista za zaštitu okoliša i svih onih koji žele nešto učiniti za Dunav. S druge strane što se sajnje tiče nema kontroverza prevelikih između zaštitnika okoliša i onih koji se bave planiranjem, tako da mislim da će nakon rekalibracije što gospodin provodi, Mislim da će on uskoro objaviti svoje rezultate. Mislim da ćemo imati dobre izglede da će Sena Non krenuti. Za početak je bilo presloženo, preskupo, ali sljedeći plan će vjerojatno zadovoljiti mogućnosti financijski i vremenski. Dakle, senu ću ostaviti za kasnije, to je i u dobrom stanju, mislim da dobro napreduje, pa ću ostaviti za kasnije i sva, sve veze sa Valonijem, sa Flandrijem također vrlo dobro napreduju, tako da je tu sve u redu. E, Flandrija i Nizozemska su pregovore proveli što se tiče Što se tiče njihovih plavnih putava i tu je sve dogovoreno i bit će operativno kroz par godina. Dunav. Dunav je vrlo složena rijeka koja prilazi kroz granice mnogih zemalja, a svaka zemlja naravno ima imala nekoliko promjena vlada. Kao koordinator vrlo je teško otići u neku zemlju ukoliko ne poznajete ministra nadležnog, ukoliko on ili ona ne poznaje vas. Dakle, to je vrlo složeno i radimo najbolje što možemo kada god dođe do promjene vlasti, da smo odmah kucamo na vrata e, novih ministara, e, tako da on bude upoznat sa situacijom i sa problemima. prvo smo svakojaka istraživanja i planiranja i sve što je bilo potrebno prije utjece prije studije utjecaja na okoliš. E, dakle, mislim da je na dolazećem razdoblju stvarno došlo vrijeme djelovanja. U novoj financijskoj perspektivi to će također biti moguće, jer jedna od najvažnijih stvari na koju nailazimo s kojom se sudaramo svaki dan jest da je najveći problem je ruženje. Dakle, zemlje imaju velik broj problema, um, suočavaju se sa mnogo toga, imaju mnogo toga što je važnije od uh, plovnih puteva u zemljama koje primjerice niti nemaju velik broj brodova koji će te kanale koristiti. Dakle, postoji mogućnost da će u nadolazećoj financijskoj perspektivi doći do sufinanciranja ovoga kako bi, dakle, to bilo, kako bi to sve stalo na noge. pomoći na putu. U nadolazećem razdoblju, ako smo slušali gospodina Savarija, eh, Uloga unutarnjih plovnih, plovnih puteva kao transportnog sustava postavit će sve važnijom i važnijom. Zbog čega? Prošli tjedan posjetili smo Rumunjsku i Bugarsku i Trebalo nam je četiri sata da pređemo 150 km. truć, truć. Tako da ukoliko je nešto vrlo važno u tim zemljama, to je da imaju veće kapacitete. Čuli smo gospodina Savarija što se događa e, sa sustavima. Treba će puno godina prije nego što stvari doista budu operativne upotrebljive, a ceste su već sada praktički parkirališta, promet stoji. Jedino što se može učiniti kratkoročno je korištenje unutarnjih plovnih puteva, dakle Dunav, a tu se moramo uhvatiti u koštac sa pitanjima zaštite okoliša u svim planovima. Dakle, moramo uvelike poštivati i zaštitu okoliša. Na taj način moći ćemo u razmjerno kratkom vremenskom roku odraditi taj dio posla. To je važno. Započet ću sada sa rumunjskom i bugarskom što se tiče stanja stvari. U početku odnos sa Rumunjskom i Bugarskom nije bio loš, zato što nije postojao. A sada mislim da doista se nešto događa. Imamo memorandum razmijevanja iz 2012. i prošli tjedan, to je bio razlog našeg posjeta, bugarski predsjednik se sastao sa rumunjskim ministrom agencijama za zaštitu okoliša i svi su se sastali na Dunavu e, držali su jedan doista dobar sastanak, sudjelovali su gradonačelnici s obiju strana, koji su zapravo prvi akteri na terenu i svi su zapravo dali jedan osjećaj da se stvari pokreću i da doista moraju početi raditi za svoje građane, za svoje gradove. Tako da mi se čini da je sada doista to dolazi s terena, ne od ozgo prema dolje, već od ozdo prema gore. A to je doista nešto drugačije od onoga kako izgledalo na početku. Mm, moram prekrižiti dosta toga da bi poštivala vaše vremenske ograničenje. Dakle, gradonačelnici su vrlo zainteresirani za mogućnost teritorijalnog razvoja, a to će mu upravo pružiti ovi novi instrumenti. Održavanje je jedno velikih problema, to sam već spomenula. E, dakle, već tri ljeta za redom e, plovidba bio u potpunosti blokirana na potezu između Rumunjske i Bugarske. E, čak u toj mjeri da je rumunjski ministar uputio neka pisma Bugarskoj i čak je ponudio e, platiti dodatno jeružanje. Dakle, oni sad imaju memorandum o razmijevanju i razvijaju također planove za jeružanje kanala. A i krajnje vrijeme, zbog toga što Industrija e, gubi novac, ali gubi i nadu o korištenju stvarnog e, transportnog pravca koji bi koristio unutarnje plovne puteve. Sad ću sada svoje preporuke i zaključke. TNT e, smjernice, nove smjernice, pokušavaju osigurati bližu suradnju unutarnjih plovnih puteva sa cjelokupnim sistemom multimodalnog prevoza. Ukoliko ga želimo, ukoliko želimo koristiti taj multimodalni prevoz, trebamo Dunav i trebamo unutarnje riječne putove. Instrument za pozivanje Europe otvara nove mogućnosti za ulaganje, isto tako i za privatni sektor. Teritorijalni razvoj regija je nešto što će se omogućiti i vrlo sam bila rastužena poplavama Dunava jer do toga nije trebalo doći. I posljednja poplava se mogla sprečiti e, samo da smo imali mjere protiv poplava. za poduzeti takve mjere na Dunavu to uvijek mora biti jedan integralni pristup. E, I pitka voda, i plovidbeni putevi, i pitanje poplavljivanja. Dakle, cjelokupni sustav se mora uzeti u obzir. I doista mi je bilo žao stanovnika na tom području. Eh, uključivanje eh, trećih strana, država koje nisu unutar Europske unije je također moguće, to je predviđeno unutar novih smjernica TNT-a, dakle ukoliko postoji određen, određeni prekogranični problem, eh, tako da svi problemi koje Srbija primjerice ima su prekogranični, tako da su oni u vrlo sretnoj poziciji. I zapravo oni su i model, jer u Srbiji od prvog dana postojale su nevladine organizacije, organizacije za zaštitu okoliša koje su sudjelovale. I pohvalio ih je i WWF, Svjetska zaštita organizacija zaštitu okoliša koja je doista bila zadovoljna kako su funkcionirali i sada eto nastavljaju sa radom. Također će doći do transfera tehnoloških mjera iz projekta Horizon 2020. i naših informacijskih službi. Koristit će se novi motori, laka goriva i ubrzat će se operacije koje će zapravo ubrzati korištenje unutrašnjih plovnih puteva. Naravno, ponavljam još jednom, svi dionici moraju biti uključeni. Postoji jedan veliki politički problem. Ono što je doista potrebno je obnavljanje Beogradske konvencije kako bi se osnažila ponovno e, Dunavska konvencija i kako bi Europska e, komisija sudjelovala e, radu na tome. Oni su zaglavili zapravo zbog problema s Ukrajinom. 2012. E, ministarska deklaracija u Luksemburgu je potpisana i mi ćemo organizirati danje sastanke kako bi zapravo naglasili važnost održavanja i kako bi sve uvjerili, kako bismo sve uvjerili da ne dođe do blokade korištenja plovnih puteva tijekom sljedećeg ljeta. Dakle, da se gospodina Profura također napreduje lijepo, tu sam optimistična a već sam vam rekla o stanju u Bugarskoj. Toliko od mene. I još ću reći nešto o studiji koja je privedena na kraju. E, Dnesna je odluka Bavarske savezne vlade e, da se koristi varijanta A za njihov projekt koji će omogućiti 200 dana godišnje gaza od 2,5 metra, a to nije dovoljno da bi unutarnji plovni putovi bili pouzdani sigurni. E, Europska unija je platila 33 milijuna za ovu studiju i ta varijanta nijedna tih varijanta nije zanimala, mene zapravo zanima veći broj od 200 dana e, gdje bi dubina vode bila preko 2,5 metra. I sada ćemo zapravo raspraviti rezultate ovih aktivnosti istraživanja i pokušati najbolje što je moguće iskoristiti tu varijantu A. Dakle, možda ćemo broj dana moći povećati s nekim pametnim rješenjima jer tehnologija svakodnevno napreduje, pa možda neke zamisli možemo upotrijebiti iz znanstvene zajednice. Tunel koji je gospodin Savari spomenuo može u potpunosti promijeniti transportne tokove u Rumunjskoj i Bugarskoj. Dakle, imat ćemo dva toka, jedan prema zapadu, jedan prema Rusiji. I s ovim novim tunelom doista bi moglo doći do potpune promjene e, svega što smo do sada očekivali. I samo završne riječi što se tiče Konstance. Konstanca je luka koja ima velik potencijal. No, nikad nisam vidjela e, luku koja nije imala podršku zaleđa. Dakle, ukoliko nemamo željezničke linije, ukoliko su ceste zakrčene prevelikim prometom, ukoliko nema unutarnjih plovnih putova, e, doista ne bi znala što se podrazumijeva, što se misli pod zaleđem Konstance. Ukoliko doista želimo razviti Rumunjsku i luke u Bugarskoj, tada moramo nešto učiniti, biti odlični što se tiče unutarnjih plovnih puteva u Rumunjskoj. jedna samo stvar za gospodina Kramera, prije nego što mi uopće postavi svoje glavno pitanje, a odgovor je da. U Galaću postoji se studira kako se mogu brodovi prilagoditi riječnim potrebama. Evo ga, ne morate ni postaviti pitanje. Zahvalu, zahvaljujem. Znači, gospodina Kramera, čisto sumnjam da, ću, da će nam to uštediti jedno pitanje. Gospodin Van Dalen, Kramer, pa gospodin Kančan. E, momci, molim vas, budite kratki. Što kraći teoretski možete biti, gospodin Van Dalen. Želio bih zahvaliti gospođi Pes na njenom radu. Ja imam pitanje što se tiče predloga Sena Helda. Kaže da se trenutno radi na studijama i ja mislim da će to na kraju sve izaći na dobro. A da li je to, gospođo Pajs, samo vaš osjećaj ili postoji doista neki argument? Dakle, zbog čega vi očekujete da će to na kraju dobro završiti? Rado bih čuo zbog čega misli da će to sve ispasti dobro. Sljedeće u studenom 2012. je održana je konferencija koja je prisvojila i kancelarka Merkel. I ondje je spomenuto da je projekt s Dunavom prioritet za Njemačku. I gospođa Pace je rekla da će brodarstvo na Dunavu biti prevedeno kraju. Dakle, moramo poduzeti mjere protiv poplava. Ali jednostavno nema nikakvih mogućnosti za rast prometa na Dunavu.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 unutarnju plovidbu ne ubija Njemačka, nego ona sama to čini. A tkun, kanal Rajna, Rajna Dunav, pa to je ista stvar se s tim dogodila. Ako je 10% prognoza se uopće realiziraju, onda će to već biti napredak. <laughs> Ali spasite, za to smo milijarde potrošili. Prije 30 godina sam ja veslao niz e, Dunavi, onda sam svakih 10 minuta morao okretati svoj kajak da me ne bi velike valovi pre, preokrenuli. A sad sam se vozio tri, vidio sam tri broda. Dunav je plovan, samo ne za velike i na to se ja želim koncentrirati. Zbog čega? Naravno, unutarnja plovidba riječna je relativno polagana, ali trebaju ubrzati i trebaju povezati. 80% plovidbe rijekama se odvoja i preko Rajne i koja je povezana sa oceanom i nizom drugih rijeka kroz kanale i sve ostalo. A mi se sa nekakvim novcima ogromnim i prognozama pokušavamo sve drugčije napraviti. Ali da pazite, konkretna je situacija. E, Merklova je bila prije nekoliko godina kao i Bavarska za izgradnju Dunava, a od, Ramsauer, ministar je bavaraca, onda odjedan puta su protiv, a to ima konsekvence. Kakve? ako mi hoćemo Dunav učiniti plovnim za sve moguće brodove ili ćemo čekati na 23 godina na posebnu izgradnju koja se nikad neće dogoditi. A što se tiče kamiona, naravno se kamioni moraju maknuti sa ceste, ali nije jedina alternativa, isključiva alternativa riječna plovidba. Mi znamo da kad smo, ministar je isto tako govorio da je opcija za budućnost da koristimo kanale sa izjednačevanjem visine i to je jako bitno kao i željeznica. A mi znamo da je željeznica sa sada na tim velikim mrežama samo 60% izgrađena mreža i predviđena. Prema tome moramo se dobrim tijelom prebaciti i na unutarnju plovidbu. Moramo osim toga biti iskreni. Jednu stvar smo vidjeli u transevropskim prometnim mrežama. Ako je jedna zemlja članica rekla ne, onda smo se svi mogli uvjeriti da li to ima smisla, da li je to Freiburg-Kolmar ili Berlin-Ušen. Ako je jedna zemlja članica rekla ne, mi bez obzira što smo mislili o svrsi tome, smo morali pristati. Mi to i naravno pozdravljamo, ali kažem i moji kolege to pozdravljaju. Međutim, ako jedna zemlja ne želi, onda to moramo odmah znati, jer ćemo to morati poštivati. Hvala lijepo. Ja, vielen Dank, Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Kolega Kramer je zapravo anticipirao i rekao tu nešto što sam ja htio eksplicirati, međutim nije sad to ni tako bitno s moje strane. Hvala lijepo na ovom misle što je gospođo pije. Već sam četvrti put ovdje na ovim našim raspravama ove vrste i sad četvrti put moram isto pitati, isto molit. Svake godine dobivamo ove krasne krasne edicije, publikacije s ovim zemljovidima u boj. E sad, moram iskreno reći, ja isto stvarno ne mislim više da je to vjero, opće vjerodostojno, a i u bazi kad to predstavljam svojoj izbornoj, isto nam se više ne čini ni njima kredibilnim dovoljno, kad imamo tu legendu koja objašnjava te boje i opće kak je to sve napravljeno u bojama. Ne bismo li mi mogli ove pojedine dionice zaista napraviti tako da možemo preračunati i izbrojati brojeve koji se tu voze, a ne sad koliki je promet, a ne da imate ovu crvenu boju i i samo s crvenom bojom to označavate. Kod nas u Bavarskoj, kod nas u Njemačkoj se crvenom bojom pokazuje na kartama ono što niste od domaće zadaće napravili, ali nemamo de facto broj brojeva ili plovila. Onda ako napišemo to tako i drugčije napravimo, onda ćemo vidjeti između Straubinga i Minhena puno više plovidbe bilo nego ovdje što je samo crvenim naznačeno. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam se htio zahvaliti našoj koordinatorici na njenom poslu. Međutim, neke stvari su ovdje već iznesene. Doista vjerujem i ja da je sadašnja orijentacija TNT-a dobra. Mi smo htjeli jaču integraciju i sada ju moramo početi konkretizirati. Moraju Moraju to biti plovni putevi, riječni putevi koji su zaista plovni za različite vrste plovila. Kad pogledam ovu kartu koju nam je koordinatorica dostavila, ne vidim ništa na rijeci Po. Ili ne vidim barem dovoljno na rijeci Po. Ovaj odjeljak do Milana. Ovaj segment do Milana. Šta će s tim biti? Da li će se zemljovid na tom mjestu još ažurirati? Ja sam to kratko pročitao, imate dva ili tri poglavlja čak, ali se sjedva ili vrlo kratko nešto spominje onako na rubu i pitanje je da li se nešto učinilo na tom hodu. Postoji li nada da se dođe do Milana ili ne po rijeci Po i tim radovima? Ja također zahvaljujem gospođi Pace na njene prezentaciji i imam pitanja češkim plovnim putovima jer mi e, nemamo pristup moru kao zemlja. Tako da bi se ovi projekti zapravo bavili navigacijom rijeke Albe. I sad nešto me zanima što je spomenuto u vašem izvješću o sve intenzivnijoj aktivnostima na projektu Laba Dunav Odra. I novi projekt smatra da je to jedan od prioriteta zapravo i rade na studiji izvedivosti. Pa me zanimalo što zmislite o izvedivosti ovog projekta. Hvala. Ja ne znam kako možeš postaviti pitanje o nečemu o čemu nisi ništa čula, ali e, izvali. Zahvaljujem, Bran. Ja bih postavila pitanje gospođi Pace. Kako ona doživljava koridor Rajna-Dunav i projekte koji se danas provode, koji još nisu dovršeni? Dakle, koji su projekti od najveće važnosti za razvoj transporta na Dunavu? Gospođo Pajs. Za početak, ako, smijem, započela bi od, na, od natrag prema napred. Koji su najvažniji projekti? A, zato ću se istovremeno obratiti na nešto što je rekao gospodin Kramer. Kada pomislim Dunav, odmah iskrsne. Konstanca je, ukoliko kažete da Njemačka rekla ne, i da nema potrebe za Dunavom, to je budalaština. Dunav je za Njemačkoj dužina Yangtzea. Dakle, doista je iznimne dužine i čak i da Njemačka blokira cijeli Dunav, još uvijek bi ostao ogroman potencijal za ostatak Dunava. Jer većina Dunava ipak nije u Njemačkoj i do Konstance još ima preko 2000 km. A to je vrlo važno za sve zemlje uz Dunav, od kojih neke nemaju izlaz na more. I ako pogledamo aktivnosti Srbije i Hrvatske i čak i mogućnosti rijeke Save, ljudi su doista željni toga da putem Dunava dođu do mora. Bugarska i Rumunjska su na najboljem putu da se udruže i da zajednički poboljšaju situaciju. Mislim da će iz toga doista proizaći dobri rezultati. Dakle, nadalje imamo neke probleme u Njemačkoj. A, Austrija dobro napreduje, pokušat ćemo još poboljšati situaciju, a ukoliko Njemci ne žele to, bože moj. No, u Bavarskoj se svi žale o kamionima. Tako da će biti ili jedno ili drugo. Ukoliko kamione pokušavamo prebaciti na vodu, uvelike će se stvoriti olakšanje za ljude koji ondje žive. I sjećam se da su bavarci zapravo bili vrlo ljuti zbog kamiona i njihovog prometa vikendom, odnosno ono, došlo do nezabrane. I sada mi nije jasno da ti ljudi ne žele da se ti kamioni, da se ti kontejneri prebace na riječne plovne putove. To doista ne mogu shvatiti. Željeznica, ako gledamo do Konstance ili tu ne postoje vrlo veliki kapaciteti. Dakle, mislim da doista trebaju riječni plovni putevi i ja ću dati sve od sebe u tom smjeru. Gospođa Senalova, vi ste mi pitali o Češkoj postali kakvih aktivnosti. E, da, dajemo sve od sebe, ali mislim da Češka e, zapravo očinički želi pristup Hamburgu i da više ne bude zemlja bez izlaza na more, no ukoliko do toga ne dođe, e, tada neće biti tereta koji će biti smjeren prema Dunavu. Dakle, treba nam taj dio kako bismo imali nešto za prebaciti na brod. Mora postojati neke aktivnosti koje će to učiniti isplativim. E, znam da Češka ima jedan otok koji žele upotrebiti za transport tereta, ali ne pretpostavljam da trenutno idu u tom smjeru i da im treba suradnja Njemačke. I ne vidim da bi Njemačka željela blokirati ovo vrlo važno gospodarsku aktivnost za Češku. Gospodin Kančijan. Rijeka Po je vrlo obećavajući projekt E, naravno, mi smo se usredotočili na Senu Nor i na Dunav, no u međuvremenu također smo kontaktirali s ljudima koji plo, požele učiniti plovnim i oni su velike u tome uspjeli. Ukoliko uspiju doći do Milana, to je zapravo pitanje hoće li uspjeti. Više se radi o tome žele li to doista Talijani nego netko izvana. Ukoliko oni to doista žele, mi ćemo im pomoći. A mislim da je to vrlo zanimljivo jer je regija zapravo preopterećena autima i kamionima. E, gospodin Ertuh rekla bih da su dva nizozemska broda ovaj tjedan zaglavila u Straubingu I mislim da uskoro ondje neće biti prevelik broj brodova. Gospodin Kramer je pitao što radimo po pitanju Dunava. E, ja vam obećajem da ću e, Dunav pokušati učiniti plovnim. E, čvrsto sam uvjerena da je to pozitivna stvar, da imamo dobar odnos sa skupinama za zaštitu okoliša, razgovaramo međusobno intenzivno i doista pokušavamo surađivati s njima i obratiti pažnju na njihove brige. Dakle, postoje neke stvari gdje smo proveli konkretne mjere, onaj dio oko Srbije je u redu i s njime ćemo se Uskoro ćemo se pozabaviti s rumunskom i bugarskom i početi ondje sa radovima. Ako me pitate što je dakle s Dunavom, e, ja vam kažem da ćemo ploviti po njemu. I još jednom zbunjena sam time da Bavarska ne bi željela brodove po Dunavu. Ne mogu to zamisliti. Gospodine Kramer, svake godine zapravo imamo istu raspravu. Potrebna je određena kritična masa brodske tonaže da bi stvar bila profitabilna. I zbog toga pokušavamo naći brodove koji su prilagođeni plovidbi po rijeci, ali koje imaju i tu nosivost kako bi poduzeće mogla zarađivati. To je njihova osnovna svrha. Dakle, da zarađuju i time se održavaju. Gospodin Vandalin je pitao Skeldu. Um, mislim da smo imali smo jedan sastanak s ljudima iz Sena Nora i sastali smo se s njima u Rotterdamu i razmijenili svoje najbolje prakse koje mi imamo u Nizozemskoj s javnim natječajima, plovnim putevima, o svemu. I mislim da će im to pomoći, a ukoliko žele, naravno mogu sve dobiti na pismeno i još detalje. Ali mislim da će im to pomoći da donesu dobre odluke, da taj projekt učine jeftinijim, manje složenim i da dođu do privatnog novca za to. No, ja nisam francuska vlada, ali ono što čujem je pozitivno. Što se tiče Straubinga Wilsovera, mislim da smo dosta rekli o tome, e, moramo jednostavno prihvatiti donesene odluke i možda iskoristiti ih najbolje moguće, poduzevši neke mjere koje će učiniti pouzdanost te rute boljom nego što se činilo na početku. Zahvaljujem gospođo Pace. Sljedeći na redu Valenti Dolivera. Hvala gospodine predsjedavajući, ja ću biti kratak. Prošle godine Započeli smo dakle prošle godine sa 31 projektom, neki još traju, neki su završili, ali sve ukupno do sada je 317 milijuna eura sudjelova Europa uložila, a ukupna investicija vrijedi više od 1,5 milijarde. Dakle, projekti koje ovdje imamo mogu se podijeliti u dvije glavne kategorije. Oni tradicionalni, a to je povezivanje dvije luka, od kojih su neki bili prilično uspješni. Ja sam osobno nedavno posjetio jedan od tih projekata, ruta između Dinije i Karlstroma, I ondje je sve stavljeno u pogon. I ima sve više i više prometa između ove dvije zemlje. I izbjegava se putovanje preko Švedske, Danske, Njemačke, e, putem prema Poljskoj. Dakle, tim projektom smo skratili tu dugu rutu. No, drugi projekti iz te kategorije se trenutno provode. Sljedeća je kategorija ono što nazivamo projekti od šire koristi. Dakle, oni imaju neke opće šire rezultate i pokušavamo uključiti što je više dionika moguće. Zbog toga što su sudjelovanje u tim projektima je zapravo najveće osiguranje da će rezultati biti trenutno primjenjivi. Unutar te kategorije mislim da se ti projekti zapravo mogu nositi sa nekoliko sljedećih pitanja. Prije svega sigurnost. E, pretežno sigurnost plovidbe, i neki takvi projekti su već ostvareni. Spomenut ću samo jedan e, nazivamo analiza, njime koordinira Švedska. I tu je došlo do mogućnosti automatske promjene ruta za brodova i ili do grafičkog nadzora kojim se možemo pobrinuti da se jaružanje, iskapanje e, odvijaju u Baltiku, jer to se ne koristi samo za iskapanje kanala, već i u nekim morima. Dakle, sigurnost, praćenje, to su stvari koje zapravo osiguravaju sigurnost. S druge strane imamo same luke Dakle, učinkovitost luka i najkompliciranije stvari vjerojatno e, broj operacija koje se provode u luci. Razvijen je velik broj projekata koji koriste single window, a sada se više ne radio single window što se tiče carinskih usluga, lučkih usluga primjerice granična kontrola, sanitarna veterinarska kontrola, to je već ostvareno. Imali smo problem projekt koji je dovršen i koji se time bavio. E, Luka Valencije je tim upravljala i on je bio vrlo uspješan. Sada pokušavamo provesti drugi projekt, mm, naziva Bitumos, koji se bavi vezama između samih luka i drugih strana. Dakle, luke su važne zbog povezivanja, a Na ovaj način će se situacija poboljšati kako bismo zapravo imali bolji pristup logističkom lancu. I dakle nismo više vezani samo s jednim oblikom prevoza, već logističkim lancem koji zapravo uključuje sve oblike prijevoda, prijevoza koji su potrebni, kopneni ili plovidbeni. Neki od, neki od takvih projekata također se tiču goriva. Dakle, za nas i zaštita okoliša, korištenje goriva važna stvar i postoji nekoliko načina e, za bavljanje ovim problemom. Umjesto uobičajenog pomorskog goriva može se koristiti dizel primjerice, no to je preskupo, može ga se koristiti samo na kratkim putevima, ali ne za sve. Sljedeća mogućnost korištenje takozvanih Scrubbles, što je jedna naprava koja se stavlja na dimljake brodova. Zatim, u tom smislu postoji jedan projekt koji se bavi poboljšanjem Scrabblesa, a stvar je složena zbog toga što ti uređaji nisu metalni, već se radi o nečem plastičnom, odnosno nekim novim materijalima koji su otporni na agresivnu kombinaciju SO2 i vode. što zapravo znači da moramo brinuti ne samo mjestu gdje stavljamo, već i materijalu tog uređaja. Naravno imamo i metanol koji je vrlo obećavajuć, no ima određena ograničenja, vjerojatno zbog količine prije svega. I imamo ukapljeni prirodni plin. tu postoje velike prednosti zbog toga što s ukapljenim plinom postoji jedno područje koje kontrolira ispuštanje sulfata, to je Baltik i sjeverni dio Engleskog kanala i ondje se mora poštivati ograničenja od 2015. godine a u ostatku svijeta postoje fleksibilnije ograničenje, no do 2020. svi će morati poštivati te razine ispušnih plinova. Zbog toga nam je ukapljeni prirodni plin vrlo važan i to smo pokušavali pogurati osobito na Baltiku gdje su već napravili program za svoje područje koje bismo mi zapravo željeli malo proširiti. Kanada i Sjeverna Amerika odlučile su svoje zapadne i istočne obale činiti jednim svojvrstnim sekundarnim područjem gdje bi se ovo primjenjivalo. Dakle, ćemo kombinaciju u dvaju područja, jednog na sjeveru Europe jednog s druge strane Atlantika. Naravno iz toga proizlazi cijeli niz problema. Moguće je kombinirati go blika goriva, ali barem dva različita goriva u istom brodu. Moguće je preći Atlantik koristi samo jedno gorivo, primjerice u kapljeni prirodni plin, ali neki projekti se bave pitanjima koje se toga tiču i uskoro ćemo, vrlo uskoro ćemo imati odgovore na ta pitanja. Četvrti element Dakle, radi se o projektu koji je gotovo stvaren, Trenmos, takozvani, gdje želimo zapravo proširiti obuhvat ove mreže. Samo su tri europske mreže, europske zemlje izjavile da nemaju problema sa obukom pomoraca, no svi trebaju ljude koji će biti povezani sa zanimanjima vezanim uz logistiku i pomorski transport. I iz tog razloga veliku važnost pridodajemo osposobljavanju i voljeli bismo imati jednu široku mrežu suradnje između više institucija u Europi koje će zapravo pružati istu razinu svim zemljama. Sljedeće, peto, je nešto vezano uz prikupljenje znanja koje imamo na raspolaganju. Europa je zacijelo jedan dio svijeta gdje postoji više znanja koje se tiče pomorske profesije, pomorskog transporta nego bilo gdje drugdje. I mi bismo voljeli stvoriti jednu opću mrežu koja će pogodovati razmjeni informacija, razmjeni znanja i koja će zapravo iskoristiti dvije stvari. S jedne strane znanje iz, iz sveučilišta i istraživačkih instituta sa praktičnim znanjem koje na raspolaganju imaju luke, lučke uprave. Dakle, imamo tih nekoliko vektora kojima se bavi 31 projekt, ali naravno suočavamo se i s problemima. Vjerojatno najveći problem je širenje rezultata. Iz tog razloga smo vrlo skloni sastancima između pojedinih projekata, čime se zapravo širi broj sudionika na pojedinom projektu i čime se osiguravamo da dionici uvelike sudjeluju u tim projektima no, projekte obično dijeli nekolicina regija ili institucija i oni tako pozivaju nas. I ako mi iskoristimo tu mogućnost da se rezultati proslijede svima, tada ćemo zapravo moći ubrzati e, razmjenu znanja i rezultata. Dakle, ukratko, Ja sam vam predstavio što smo radili proteklih godina. Naravno, postoji mnogo ljudi kojima moramo zahvaliti. Prije svega sudionici ovim projektima i studijama. Oni su bili vrlo posvećeni i sve svoje sposobnosti i znanje su uložili u to. Tako da doista moram reći da sam vrlo zahvalan svima njima što su se pobrinuli da ovi projekti budu uspješno privedeni kraju. Završit ću sada. Dionici su također bili od ključne važnosti jer su bili vrlo zainteresirani i na kraju vrlo sam zahvalan i zastupnicima i članovima agencije koji su vrlo pomno pratili ove projekte e, kao i osoblju e, opće obrave za transport koja je bila vrlo važna za naše rezultate. Hvala. Zahvaljujem. Imam dva govornika, zamolit ću ih da budu vrlo kratki, samo pola sata kasnimo. Dakle, gospođa Tikao, gospođa Rajala Sender, molim vas budite kratki. Hvala vam, bit ću kratka. Od svih projekata koje ste vi spomenuli, niti jedan se ne bavi Crnim morem. Nažalost, isto se dogodilo i prethodnih godina. Dakle, postao je poziv za javne natječaje, dva prijedloga su došla iz Rumunjske, jedan se bavio stvaranjem pomorskog koridora koje uključuje Crno more, nažalost taj je projekt odbijen, uz objašnjenje da ne, taj projekt nema nikakvu dodanu vrijednost za druge europske projekte. Voljela bih čuti još dodatnog objašnjenja o tome zbog čega ne počnemo e, sa projektima koji se bave koridorima prema Crnom moru. Zahvaljujem predsjedatelju i ja bih se željela zahvaliti na prezentaciji koju smo čuli. I zamolila bih za vašu procjenu o plovnim putevima unutar europskih mreža koje bi trebali poboljšati infrastrukturu a odnosno da bi to bilo korisnije nego posvećivanje unapređenju usluga. E, da li mislite da je postignut kakav napredak što se tiče nužne infrastrukture? I druga stvar što se tiče odnosa s trećim zemljama, Sjevernom Afrikom ili s našim istočnim susjedima, u vašim preporukama postoji li kakav pozitivan primjer e, takve suradnje. I konačno obrazovanje. Citirali ste Erasmusa, odnosno spomenuli ste kako se Erasmus koristi za osposobljavanje pomoraca. Dakle, zanima me ima li kakvih inovativnih elemenata u vašim projektima. Thank you. Uh, Hvala. Prije svega Crno more sam posjetio uh, i u Konstanci i u Varni i u Budljesu sam bio i vidio sam kakva je situacija u tom dijelu i objasnio sam već da imamo da moramo imati odgovarajuće prijedloge koji bi odgovarali našim projektima. Na sastancima tih posjeta vidjeli smo da postoji velik broj mogućnosti, a, gotovo sve su komplicirane. Ako me pitate postoji li prioritet, spomenut ću nešto što smo već čuli danas, a to je izgradnja zaleđa konstante željeznička pruga iz 19. stoljeća ili početka 20. Ali ako mene pitate što ja mislim da je prioritet, ja bih rekao 30 km između Konstance i trenutne autoceste, dakle 30 km ceste koja bi uvelike poboljšala situaciju. Dakle, doista imam sluha za ono što ste rekli i vjerojatno bismo trebali formirati jednu skupinu za koju bi pružila podršku ponuđačima da zadovolje zahtjeve koji su potrebni za projekte. Isto vrijedi i za Bulgas. Dakle, veliki zaljev E, sa velikim kapacitetima za pružanje utočišta brodovima, no isto tako postoje velike poteškoće što se tiče povezivanja. Dakle, postoji velik broj ograničenja. Jedno od tih je Bosfor. Dakle, Bospor i s druge strane odnosi s trećim zemljama što se tiče ostatka Crnog mora. Dakle, mi bismo voljeli dobiti prijedloge za projekte koji još nisu u finalnoj fazi kako bismo mogli raspravljati o njima i kako bismo se pobrinuli e, da takvi predlozi budu uspješni. Dakle, to smatram da bi bilo korisno. Gospođa Jela, Pokušat ću odgovoriti na vaša pitanja i uvjeriti vas da stvari nisu tako loše. Prije svega, što se tiče sjevernoafričkih zemalja. U Barceloni sam raspravljao sa Mediteranskom unijom i vidjeli smo što se kod njih radi. Također sam posjetio Luku, Barcelone, Valencije, Alicante. I vidio da oni imaju dobre veze, a isto vrijedi za talijanske luke. Dakle, Genova koja ima vezu sa Sardinijom i Sjevernim Afrike. ali vjerojatno bismo trebali ovdje poraditi na transferu znanja. I ja se uvelike zalažem za e, transfer znanja lukama s druge obale. Što se tiče obrazovanja, osposobljavanja, tu se ne radi samo o zanimanjima koje se bave pomorstvom, već i logistikom i administrativnim osobljem u lukama i time da se pobrinemo da s obje strane, a osobito s europske strane, imamo visoku razinu profesionalnosti. Što se tiče infrastrukture za BOS, naravno radimo na infrastrukturi, ali primjer koji sam eh, spomenuo se također tica zapravo veza sa zaleđem, željezničkih i cestovnih veza sa zaleđem. I ne samo to, već i poboljšanja e, brodova, dakle prilagodbe samih brodova. Dakle, uh, ako sve te stvari objedinimo, e, vjerujemo da će veze bolje funkcionirati i ljudi će radije koristiti pomorski promet e, nego onaj kopneni. Hvala. Zahvaljujem na izvješćima. I sljedeća točka dnevnog reda je izvješće gospodina Kančana o sesaru. Izvolite. Gospodine predsjedatelju, biti ću kratak, jer nisam smatrao da unesem bilo kakove izmjene. Ovdje imamo samo proširenje rada rada zajedničkog poduzeća. Vidjeli smo da se rezultati mogu postići i to je javno-privatno partnerstvo. E, držali smo se e, vremenskog rasporeda e, i to se odnosi na sve aspekte projekta sve će to dovesti do efikasnijeg upravljanja zračnim prometom kao i do smanjenja emisija. To moramo imati centralnu upravu kako bismo koordinirali investicije, a uzeli u obzir i zemaljske komponente. Što se tiče samih investicija, E, jedan dio cefa se može svakako primijeniti. Nismo uglavnom mogli naći rješenje. Što se mene tiče, jako mi je stalo do potencijala e, korištenja ovih novih e, tehnologija. Govorili smo o o smanjenju kontrole zračnog prometa, ali moramo vjerovati ovim, pouzdavati se u ove sustave kako bismo ih mogli koristiti u budućnosti. Mm, e, molim, vam da, molim vas da budete kratki. Hvala predsjedatelju. Nemam ništa dodati ovom izvješću mi se potpuno slažemo. Ovdje smo dobili odličan izvještaj i ne želimo ništa mijenjati. Možda ćemo kasnije nešto predložiti u, kao amandman e, kad budemo govorili o jedinstvenom e, europskom nebu. Hvala govorit ću o u ime naše koordinatorice koja je izvjestiteljica u Sjeni govoriti jer ona nažalost nije mogla danas biti s nama. Kao što smo čuli od gospodina Kankana, e, nije bilo nikakvih, e, nisu podneseni zahtjevi za amandmanima tekstu predlogu, zakonskom predlogu komisije. Naša koordinatorica Gezine se sa svim složila. Naime, zaista je to u interesu stvaranja zajedničkog europskog zračnog prostora. Bilo je razočaranja naravno kod tehničkih stvari, jer tehničke stvari iz tehnički stup je najvažnije da biste različiti operatori mogli surađivati u zračnom prostoru. Stoga mislimo da bi Sezer trebao dobiti dovoljno financijskih sredstava i trebalo bi ga produžiti. Mislimo da ga treba produžiti do 2024. i dati mu 6 milijardi eura još do tada. To je odlučujuće, a obraniti naravno prijedlog eh, komisije je pravi put naprijed. Hvala gospođo Kosta. Uh, ja uh, potpuno podupirem o izvjestitelja. Imamo vrlo malo vremena, uh, samo danas da dajem jedan primjer. Imamo jedan zanimljiv članak pod naslovljen, naslovljen čišćenje zraka. Svi smo svjesni tih problema. E, već vidimo e, da e, neke aviokompanije žele zamijeniti tip goriva i mislim da je ovo pravo vrijeme za ovakav izvještaj. Izvjestitelj ima našu punu podršku gospođa Baldwin. Gospodin Baldwin, biti ću vrlo kratak, zahvalit ću izvjestitelju i odboru na ovom izvješću. Hvala lijepa. E, rok za amandmane je 28. ovog mjeseca, 28. E, studeni. Hvala članovi što ste bili kratki. Imamo na IDIS 2, paket na IDIS 2. Hvala lijepa Eh, ono o čemu govorimo je paket na Jadis. Sastoji se od dva zakona. Eh, revizija postojećeg zakonodavstva i eh, komunikacija na Jadis. To je druga komunikacija o planu, planu akcije na Jadis E, vrlo je važno da podupiremo i dalje razvijamo kako inovativne, e, tako i održive e, sektore vodenih puteva. To je važno za naše do, logističke mreže u mnogim državama član, To važi i za nizozemsku. Pozdravljam odluku koordinatora koordinatora da imamo saslušanje o Najadisu početkom siječnja. Što se tiče postupka, htjela bih e, dati jednu opasku e, na osnovi prvog sastanka kojeg sam imala sa e, izvjestiteljima u Sjeni. Ove dvije revizije zakonodavstva su uglavnom tehničke. Politički sadržaj je u samom programu na JADIS 2. Zbog e, završetka zakonodavnog perioda nemamo nove, nova, novih inicijativa, ali imat ćemo saslušanje i moramo dati komisiji političke smjernice naš prijedlog bi stoga bio da imamo rezoluciju našeg odbora koja će se e, predstaviti na plenarnom zasjedanju kako bismo e, dali svoje političko mišljenje. Inače nemaju, naš rad nema smisla ako nemamo follow-upa. E, pozdravljam rad komisije, ali u mnogim područjima E, radi se samo o riječima, a ne stvarnim akcijama. Moramo komisiji dati političku podršku komisiji da stvarno djeluje, a to možemo učiniti putem rezolucije popraćenom e, dvima e, legislativnim revizijama. Što se tiče dvaju prijedloga, prvi je se tiče revizije zakonodavstva o, o kapacitetu flote. U okviru tog e, zakonodavstva e, imali smo rezervu staro za novo pravilo. Sam sektor je, je dao taj fond. U zakonu se kaže da se to može koristiti samo za podršku mjera E, poduzetih na e, nivou zajednicu, zajednice da, da bi se povećao kapacitet u e, pri pojavi smetnji, nekih većih smetnji i tehničkih programa koji se tiču sigurnosti plovidbe. To je dobilo podršku svih organizacija uključenih u vodni prijevoz. Od 1999. godine e, to je dobilo podršku država članica i samog sektora. Svi su nastojali naći e, ciljeve kako bi se potrošio novac. To do sada nije uspjelo. Zbog toga komisija i ja pozdravljavamo prijedlog da se proširi opseg i uključi i e, osposobljavanje posada kao i za inovacije na području opreme brodova i tehničkih solucija koje se tiču okoliša. To bi se, bilo bi vrlo dobro kad bi se sredstva mogla, mogla koristiti i za to. Tu su uključeni i, uključene i mnoga mala poduzeća, mala i srednja poduzeća. E, bilo bi dobro ne samo da se fondovi koriste, već i da se postigne e, određena poluka e, sa drugim europskim fondovima. Stoga komisija mora na tome poraditi kako bi se e, pripremio jedan djelotvoran program. Drugi prijedlog. Još dvije minute imam, znam da nemamo vremena. Drugi prijedlog se tiče tehničkih zahtjeva e, e, plovila e, unutarnje plovidbe. To je, to je pripremila Europska komisija, ali i CCR, Iranska komisija je također tu mnogo napravila. U svim tim odborima imamo iste stručnjake koje rade s raznim postupcima i zakonima. Oni se jako trude da usklade standarde, ali naravno da postoje razlike u nekoliko aspekata što dovodi do nejasnoća i pravnih nesigurnosti. Stoga komisija sada predlaže na osnovi sporazuma koji su postigli sa Rajnskom komisijom da se osnuje zajednički odbor e, u kojem će stručnjaci raditi na istim standardima koji će biti podneseni i Europskoj uniji i Ranskoj komisiji kako bi se konačno postigla jasnoća i ujednačili standardi. To će značiti veliki napredak. Dobro je da, da se to sada zasniva na suradnji e, Ranjske komisije i drugih odbora, tako da e, ne dolaze više u sukob. E, izvanredno je važno da dademo podršku tom pristupu pristupu i u zakonodavstvo u ovoj reviziji. Postoji dodatak, aneks ovog zakona tu se radi o tehničkim zahtjevima. Kao vaša izvjestiteljica e, ne bih htjela pristupiti izmjenama e, priloga, aneksa. E, ovaj odbor stručnjaka kaže da oni trebaju predložiti reviziju na osnovu najnovijih znanstvenih dostignuća a parlament mora djelovati prema preko delegiranih akata. E, sada imamo jednu direktivu o novim motorima. Tu moramo čekati na rezultate i što će to značati kasnije za postojeće motore. I o tome moramo brinuti. E, dosta sam dugo govorila kao uvodničar o ovim tehničkim aspektima. Hvala lijepa. Molim vas da budete kratki u pitanjima, gospodin Vandal. Hvala gospodine predsjedavajući. Htio bih se zahvaliti komisiji na ovim prijedlozima. Ali smo natočnim zahvalama malo razočarani. Jer e, kad pogledamo taj prijedlog o tehničkim propisima, nakon 30 godina ćemo e, napokon dovršiti taj sukob oko kompetencija između komisije i odbora koji koji su za to nadležni, eto, 30 godina nam je trebalo da se to ukloni svaka nesuglasica, mogli smo to puno brže napraviti. Glede kapaciteta, 35 milijuna eura se ubacuje u to, pogotovo ubacuju u to sami predstavnici to je branše, to je grane privredne. Riječ je o suhim i mokrim teretima. Hm. To bi se trebalo sad proširiti u iskorištavanju. Ali do sada se pretpostavljalo da u sektoru mora biti postignuta usuglašenost o pravom načinu i pravilnom načinu investiranja tih sredstava. Međutim, sada komisija se umješava i kaže želimo više učiniti za edukaciju. Da li je dovoljno da se vade novci iz te rezerve i, ili je još uvijek potrebno da cijeli sektor bude jednoglasnog mišljenja zašto će se novci, dakle sredstva, gdje će se preusmjeriti. E sad, što se ostalo tiče, ja se uglavnom slažem s kolegicom Vortman. Naime, vrlo je bitno da budemo u stanju dati i političko mišljenje. Sam program za sada je vrlo tehnički. Uglavnom se govori o unutarnje plovidbi riječnoj, koju trebamo za budućnost proširiti i dati je važno za budućnost. Hvala. Hvala lijepa, gospodine Ercog. Molim, budite kratki. Imamo još e, četiri minute, a imamo druge govornike. Hvala, hvala, hvala, sve je jasno. Biću vrlo kratak. Kolegica Kvortun Kolak je mi smo se prošli put, e, prvi put sastali, da ovo pripremimo. Riječ je bila da harmoniziramo našu tehničku specifikaciju koja se navodi u ovom zakonodavnom prijedlogu i u jedno dogledno vrijeme ćemo organizirati javno saslušanje na kojem će se govoriti još jedanput o tim temama. Za nas e, socijaliste je potpuno jasno da moramo ići na to usklađivanje. Za mene osobno također bilo jako važno da se već unaprijed razjasne tehničke specifikacije i da se one zapravo ne anticipiraju ništa od onog što se kasnije može i mora još politički e, obraditi i koliko je to bitno politički, recimo kolika mora biti dubina gaza u rijekama i kolika mora biti, koliko mora biti omogućeno biti da budu brodovi koliko veliki i koliko duboko gaza. Meni je kazano da se ne želi zapravo to unaprijed rješavati, nego da evropske institucije to žele još u suglasju s ostalim zemljama riješiti. Hvala. Hvala predsjedniče, ja ću biti kratak. Govorim u, ime gospodine Gezine i drugih koji nisu ovdje danas. Mi e, podupiremo ove ovaj prijedlog. Tehničke specifikacije će povećati pravnu sigurnost. Imamo specifikacije i e, rezervnog fonda. E, Mislim da dijelimo mišljenje i analizu da unutarnja plovidba ima ogroman potencijal koji još nije dovoljno iskorišten. E, moramo e, imati nove e, instrumente gezine, se također slaže s tim da tegljači moraju biti povoljniji za okoliš, i što mislim da je to smisleno i u e, e, okviru e, diskusija o alternativnim gorivima. Smisleno je da malo poboljšamo tekst i trebamo imati širi pogled na unutarnju plovidbu i njegove mogućnosti. Molim da budete također kratki. Hvala gospodine predsjedniče, biti ću kratak. E, mm, za, ostajemo za izvjestiteljem. Imali smo vrlo dobar sažetak o, onom o čemu govorimo. To je skroman prijedlog e, vis-a-vis sektora, ali nije beznačajan. Trebamo olakšati korištenje fondova koji su dostupni. E, vidjeli smo zahtjev da se vidi do koje razine možemo uskladiti ovaj fond s drugim izvorima financiranja. E, vi znate koliko se financira e, istraživanje i inovacije i e, instrumenti za povezivanje Europe imamo i ideju da e, olakšamo e, donošenje odluka među dionicima. Formalni mehanizmi, e, mehanizam jednoglasja suglasnosti. danas imamo konsenzus. Kad imamo ideju u okviru ovog fonda moramo imati za sobom cijeli sektor jer će cijeli sektor doprinositi sredstva i organizaciju e, ako želi sudjelovati u ovim djelatnostima. Formalistički aspekt nije toliko relevantan. E, važno je da imamo e, više prilika za sektor. Željeli bismo vam pomoći da učinite više i u smislu komunikacije E, u svjetlu teškoća s kojima se suočava sektor ovih dana. E, mogli bismo iskoristiti saslušanje i druge mogućnosti da to učinimo. E, što se tiče tehničkih aspekata gospodina Ertuga, da li ili ne ove tehničke specifikacije će također se ticati veličinu ili gaz e, plovila. To nije slučaj. To su tehnički standardi nekih karakteristika, ali ne samih vodenih putova. Hvala. Hvala. Imam prezentaciju izvještaja 17. E, e, studenta Rok za podnošenje amandmana je 15. E, e, e, siječnja 2014. Hvala svima. Evo sada završili smo na vrijeme, idemo na sastanak koordinatora.